Dobar dan svima, dame i gospodo. Lijepo vas molim da zauzmete mjesta. Želio bih da odmah počnemo. Želio bih pozdraviti i to srdačno pozdraviti rumunjsko predsjedništvo – to je prvi sastanak našeg odbora sa predstavnicima rumunjske vlade. E, jako nam je drago što ste s nama. Kao što znate, sada je kraj našeg sazava, saziva. radit ćemo do polovice travnja. Nakon toga dolaze europski e, izbori pa moramo dovršiti što više od naših dosijeja. U sljedećih nekoliko e, tjedana, ako želite glasati za rezultat naših e, pregovora e, u travnju. Nije to laka zadaća koja sada stoji pred nama, a i pred vama rumunjskog predsjedništva. čestitke. Mi smo otvoreni za e, suradnju. Pozdravljam gospodina Antona Antona, ministra energetike i gospodina Aleksandra e, e, Petresku ministra za komunikacije i informacije i ICT, kao i nuklearnu agendu. Imat ćemo i pitanja uh, u vezi sa klimom, jer energetika i klima su uh, povezani. Kao što sam rekao, uh, gospodin Petresku, ministar za komunikacije, informacije i informatičko društvo i te digitalna agenda. Koji su dosije otvoreni na području energetike. CEF, instrument za povezivanje Europe, e, zajednička pravila za unutarnje tržište e, prirodnim plinom, dekomisioniranje nuklearki i Europski instrument za nuklearnu sigurnost, e, označavanje guma prilagadba direktive za energetsku efikasnost i uredba o upravljanju energetskom unijom zbog povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Europske unije u e, slučaju na području ICT-a i digitalne agente imamo na stolu e, dokument o CEF-u, program za digitalnu Europu, ponovno korištenje informacija na javnom sektoru to je jučer dovršeno. To je jučer dovršeno u šest sati popodne. Prema tome to više nije na stolu. i Europski centar za kompetencije u kibersigurnosti, industrijskoj e, tehnologiji, e, tehnološkoj i istraživačkoj kompetenciji. E, kao i ne, mreža nacionalnih koordinacijskih centara. Evo, saslušat ćemo predstavnike rumunjskog predsjedništva po tim temama. Predlažem sljedeće. Možda da počne gospodin ministar Anton Anton sa svojim uvodom i onda će slijediti diskusija e, i vaši odgovori, a onda ćemo ići dalje na ICT i digitalnu agendu kao sljedeću točku dnevnog reda. Dobro je da odvojimo ove dvije diskusije. Gospodine ministre, imate riječ. Hvala lijepa, e, predsjedniče Buzek. Poštovani e, gospodine Buzek, e, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Danas sam evo ovdje pred vama, pred Europskim parlamentom i pred ovim e, odborom da predstavim prioritete Rumunjske kog predsjedništva u prvoj polovici 2019. godine. Meni je vrlo drago što to mogu učiniti. Eh, zahvaljujem naročito vama, gospodine Buzek, što ste me pozvali i što ste mi dali mogućnost da vam predstavim rumunjski program za sljedećih šest mjeseci. Eh, zahvaljujem i eh, prethodnim predsjedništvima. nastavak e, gradnje na ono što su postigli Austrije, austrijski kolege je vrlo važno. Europski parlament je glas europskih građana. E, to je motor europskog projekta. Uz to e, parlament je esencijalan partner za predsjedništvo predsjedništvo u finaliziranju legislativnih zadaća koji će imati utjecaj na europske građane u sljedećim godinama. E, mi želimo konstruktivnu suradnju i sa parlamentom i sa drugim europskim institucijama. E, Rumunjska je vrlo svjesna odgovornosti svog mandata e, s obzirom na izazove s kojima se suočava u sadašnjem trenutku Europska unija. Stoga će rumunjsko predsjedništvo E, biti e, posrednik e, za vrijeme svog mandata kako bi doprinio energetskoj uniji na dobar način i integrirao energetsku i klimatsku dimenziju. Mi znamo što to znači biti objektivan posrednik. Sadašnji, sadašnje stanje e, poslova e, pokazuje da moramo biti ambiciozni kako bismo postigli konkretne rezultate u kontekstu ovih izazova. Rumunjska je potvrdila e, dijalog sa europskim institucijama. Želi doprinijeti konvergenciji i koheziji na europskoj razini kako bismo osigurali e, e, održiv e, razvoj država članica i povećali razinu kohezije između država članica. To će biti početna točka za primjenu potrebnih politika s kojima se možemo suočiti sa izazovima i kako bismo ojačali globalnu ulogu Europske unije. A sada ću vam dati pregled, e, opći pregled e, programa našeg predsjedništva. E, izgrajući na četiri stupa akcije, predsjedništvo će raditi na ekonomskoj i socijalnoj konvergenciji, promičući koristi i dobrobiti na, u, u otpornoj energetskoj politici Također bismo e, željeli početi pregovore e, na e, nastaviti pregovore za MMFF i financiranje ključnih projekata će biti potrebno kako bismo postigli ciljeve u opskrbi održivom energijom u Europskoj uniji. Nije dovoljno da samo primjenjujemo europsku energetsku politiku. Moramo se e, fokusirati na digitalnu tehnologiju, e, sprečavanje klimatskih promjera e, i istraživanje i razvoj. Spomenuli smo potrošače E, evo, građani su u središtu naših zajedničkih napora. E, moramo se e, fokusirati na raznolikost energetskih izvora po prihvatljivim cijenama. Europski parlament zajedno s komisijom su naši pouzdani partneri u postizanju tih ciljeva. Što se tiče energije, Podijelio sam prioritete u nekoliko e, skupina. U prvom redu moramo e, stalno primjenjivati zakonodavnu e, dimenziju energetske unije. Budućnost energetskog sustava Europe i nezakonodavnu granu moramo nastaviti napore kako bismo i dalje e, primjenjivali europske inicijative. Mi ćemo se fokusirati na zakonodavnu dimenziju. Od početka našeg mandata e, dali, e, posvetili smo posebnu pažnju potvrđivanju sporazuma. E, kao što znate, politički sporazumi koji su postignuti sa Europskim parlamentom u posljednjem e, e, trijalogu u prosincu je potvrđen prošlog tjedna na sastanku Korepera. Što se tiče unutarnjeg tržišta električne energije, mi ćemo osiguravati primjenu ovih dokumenta što je prije moguće. Što se tiče direktive o prirodnom plinu, rumunjsko predsjedništvo e, će poduzimati konstruktivne akcije na ovom području kako bi se uspostavio e, transparentan i koherentan regulatorni okvir na osnovi političke volje i zakonodavaca. 15. Mm, siječnja smo inicirali tehničke rasprave na razani e, energetske e, radne skupine. E, to je vrlo osjetljivo političko pitanje i tu imamo još uvijek razna mišljenja u državama članica. Rumunjsko predsjedništvo shvaća da je ovo prioritet za Europski parlament i nećemo štedjeti truda da bismo postigli napredak na tom području. E, e, e, imamo i predmet uredbe o, o označavanju guma i prilagodbu za Brexit na području energetske efikasnosti. To je važno i za potrošače i privatni sektor nastojat ćemo brzo napredovati kako bismo im postigli e, sveopći pristup tome i kako bismo počeli pregovore sa SAD-om što je prije moguće ako to dozvoli vremenski raspored. Što se e, tiče e, prilagodbe Brexitu i na području energetske efikasnosti, znamo da su to vrlo tehnički dosijeji i da na njih moramo e, gledati iz perspektive Brexita. E, već za vrijeme austrijskog predsjedništva su zakonodavci su imali neformalne kontakte. E, mi ćemo uskoro postići sporazum o tom projektu. Službene pregovore ćemo početi ubrzo nakon što parlament potvrdi naš mandat mi moramo e, razvijati transeuropske mreže za e, da naša performansa bude održiva i učinkovita. Moramo što je prije početi inter, međuinstitucionalne pregovare o, o uredbi o CEF-u Mm, to ima, e, tu ćemo surađivati sa prometnim i sektorom telekoma. Mm, e, zahvalni smo e, na onome što je napravilo austrijsko predsjedništvo u tom pogledu. Prvi trijalog se održao jučer, 22. siječnja. Zaključci su bili pozitivni. E, e, budući imamo ograničeno vrijeme na raspolaganju, želimo konstruktivni dijalog sa Europskim parlamentom u nadi da će se ciljevi e, parlamenta poklapati s našima. To, to jest glatku tranziciju iz sadašnjeg VFO-a u naredni VFO za vrijeme prvih razmjena koje će se dogoditi na energetskom vijeću to jest e, koji su e, taj sastanak je bio u prosincu 2018. E, nastojat ćemo razviti duboku diskusiju sa državama članicama Ciljevi za 2030. su vrlo dobar početak da smanjimo emisije CO2 u dugoročno. E, u tom okviru vizija komisija je vrlo korisna za rasprave o dugoročnom perspektivi do 2050. godine. O tome ćemo početi razgovarati na energetskom vijeću koji će se od, to će biti input za e, summit u Sibiju 9. svibnja 2019. Energetska zajednica je jedna od priča uspješnica Europske unije i, e, i energetske politike Europske unije. E, e, sada ona ima e, devet ugovornih strana koje surađuje u implementaciji energetskog zakonodavstva Europske unije. Rumunjska je jedna od osnivača energetske zajednice 2005-2006. pa ćemo i dalje poticati aktivnosti energetske zajednice. E, e, e, dobili smo mandat da počnemo pregovore o mijenjanju ugovora na tom području. Moramo imati tu elemente reciprociteta. Obveze koje postoje između država članica će postati obvezne između ugovornih strana. E, između energetske zajednice i država članica. E, pregovori će početi u siječnju ove godine. To će biti vrlo pozitivan rezultat za nas e, u smislu funkcioniranja zajedničkog tržišta. Sa nezakonodavne perspektive želimo osigurati energetsku energetsku tranziciju i postići e, energetske i klimatske ciljeve. Želimo e, usvojiti niz zaključaka u vijeću e, na tom području i to u lipnju na sastanku energetskog vijeća. Koncentrirat ćemo se na razvoj infrastrukture, uskladištenje energije i inovativne tehnologije što se tiče nuklearki, e, mi i dalje nastavljamo napore koje je započelo austrijsko predsjedništvo da identificiramo e, rješenja na nivou e, radne skupine za nuklearna pitanja. to je jedan od prioriteta rumunjskog predsjedništva kako bismo postigli sigurniju E, Europu i konsolidirali nuklearnu sigurnost. Moramo stvoriti siguran okoliš za evropske građane i za okoliš. U sadašnjem kontekstu e, e, koji je vrlo izazovan za države članice i međunarodne aktere Rumunsko predsjedništvo će e, usvojiti niz zaključaka u vijeću kako bi se povećala nuklearna sigurnost. E, imat ćemo sastanke u Briselu a 20. lipnja u e, Luksemburgu. A ministri će se sastati u 14. ožujka e, u Luksemburgu kako bi se donijeli e, zaključci o budućnosti energetskog sustava u Europskoj uniji. Kao što vidite, prijatelje, e, vrijeme brzo prolazi. U, za 45 minuta moramo početi razgovore sa druga dva ministra iz rumunske vlade. Ako želimo završiti do tog vremena, moramo biti disciplinirani u e, raspravi o energetici i ICT-u i digitalnoj Europi. E, I moramo e, razgovarati o njima zajedno. Ja ću sada zamoliti gospodina Petreskua, ministra Petreskua, da nam dade svoje mišljenje o suradnji predsjedništva sa našim parlamentom. Hvala gospodine Buzek. Kao prvo želim zahvaliti mnogim zastupnicima koji su izdvojili svoje vrijeme kako bi se danas ovdje pojavili na sastanku sa mnom. Jučer i prekjučer sam već imao priliku svima vama zahvaliti na velikim rezultatima koji su postignuti u usvajanju mnogih zakonodavnih inicijativa koji su dio zajedničke, zajedničkog digitalnog tržišta. Vi ste već donijeli dvije trećine e, digitalnog jedinstvenog tržišta, odnosno pripadajućeg paketa, a naš mandat, mandat Rumunske je da se e, zaokruže svi ovi zakonodavni akti. Želim uzeti samo 7 do 8 minuta vašeg vremena kako bih vam predstavio načela, vrijednosti i e, ciljeve rumunskog predsjedništva u digitalnom sektoru. Zato, poštovani zastupnici, moje zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama. Kao prvo želim izraziti zahvalnost e, na svemu što se do sada učinili u donošenju zakonodavnih inicijativa kao što smo već rekli ranije, sada Rumunjska predsjeda Europskom unijom i baš zato mi je drago što mogu predstaviti prioritete u e, području digitalne ekonomije. Moja država je po kulturi i inovaciji e, takva da želi dati doprinos dodanoj vrijednosti prioritetima i ambicijama Europske unije u digitalizaciji svih aspekata našeg života i gospodarstava. Naš moto je e, digitalna Europa bez granica i zato što je naša budućnost digitalna. I samo na taj način Europa će biti jača i konkurentnija. Trebamo elektroničke usluge koje će biti interoperativne i e, lake za korištenje i želimo smanjiti jazove među ekonomskim sektorima i regijama. Moramo imati jake mreže i usluge, e, servise koji će biti orijentirani prema potrebama naših građana, tvrtki i gospodarstva. Moramo graditi partnerstva na međunarodnoj i na europskoj razini za konkurentnu Europu, pristupačnost za sve, zajamčiti pogotovo u e, nekim područjima gdje je potrebno obrazovanje, infrastruktura i kvalitetna radna mjesta. Prioriteti našeg predsjedništva su podijeljeni na četiri skupine inovacija, kibersigurnost, e-vještine i e, tehnologija. E, Europa mora pojačati korištenje tehnologije, umjetnu inteligenciju, e, blockchain i drugo. To je ključno kako bi se povećala konkurentnost Europe i za razvijanje i jačanje e, strateških mogućnosti Europe u digitalnom području. Mi ćemo se koncentrirati na stvaranje e, korisnički prijateljskog ambijenta kako bismo osigurali da svaka tvrtka ima koristi od digitalizacije. Poticat ćemo poduzetništvo mladih i poslovne mogućnosti za sve sektore industrije u Europi. Rumunsko predsjedništvo će gledati u naprijed prema budućnosti, pogotovo što se tiče novih tehnologija. Rumunsko predsjedništvo E, da je veliki prioritet kibersigurnosti. Ključno je za nas imati kibersigurnost za zaštitu naših interesa kako bi građani uživali u pravima i e, svojim prednostima. Jak e, jake mogućnosti kibersigurnosti u obrani osigurat će razvoj digitalne ekonomije i zajamčiti sigurnost naših građana i tvrtki a to će jačati demokraciju. Razvoj digitalnih vještina i izbjegavanje e, odlaska mladih ljudi iz Europe da će doprinos stvaranju digitalnog brenda u Europi. Moramo se više fokusirati na smanjenju razlika u vještinama, koncentrirati se na jačanju digitalnih vještina kako bismo imali jaču konkurentnost u Europi, povećali kvalitetu života i omogućili svim građanima da crpe koristi od digitalne transformacije. Svake godine ovi problemi se pojačavaju i to u skladu sa brzim razvojem događaja. Potrebne su e-vještine za razvoj umjetne inteligencije digitalne razlike i povećanje digitalne pismenosti su jako važni elementi za razvoj digitalnog ekosustava koji će biti naklonjen razvoju novih tehnologija. Naše predsjedništvo će e, naglasiti povećanje digitalne pismenosti uključujući e-vještine radne snage, promovirajući talente i specijalizirane vještine za e, velike, velike količine podataka podataka. U naš digitalni duh se vidi u našim prioritetima agenda za digitalno jedinstveno tržište. Tijekom našeg predsjedništva e, to će se i jasnije vidjeti. Radit ćemo na promociji većeg broja žena u tehnologiji. Moramo promijeniti kulturu i e, osvijestiti žene i djevojke o e, važnosti njihovog prisustva u visokotehnološkim sektorima u području DSM-a je također je važno djelovati, to je važno za naše predsjedništvo i bit ćemo ambiciozni e, u postizanju ovih ciljeva. Zakonodavni fajlovi imaju jedno, e, jednu stvar koja je zajednička. Podaci koji stvaraju dodanu vrijednost u nekim e, uslugama povećat će mogućnosti naših modela i ojačati potencijale digitalnih podataka. To će biti u korist gospodarstvu i e, društvu. Sve političke zakonodavne mjere počivat će na korištenju inovativnih tehnologija i povećat će vrijednost e, gospodarstva Europe. 739 milijuna eura bit će korist koju ćemo dobiti od toga. Korištenje podataka bit će važno e, kao izvor rasta i moramo pojačati korištenje podataka jer to može dati doprinos rastu europskog gospodarstva, razvoju, razvoj umjetne inteligencije. Također je važno korištenje otvorenih podataka i korištenje sredstava za rješavanja e, problema u društvu kao što je na primjer zdravstvena skrb ili prijevoz. E, mi smo jučer došli do važnog e, političkog sporazuma sa Europskim parlamentom vezano uz direktivu za javni sektor. Ta direktiva je jako važna za ekonomski rast u Europi. Ona će ojačati transparentnost, trošenja javnih sredstava i povećat će učinkovitost javne uprave. E, također da će doprinos osiguranju konkurentne prednosti za start-upove, europsko gospodarstvo koje koristi tehnologije. E, mi ćemo trebati sredstava i ulaganja pogotovo što se tiče visokoperformansnog računalstva, kibersigurnosti, umjetne inteligencije i naprednih digitalnih vještina. Moramo osigurati korištenje e, tih sredstava u poslovnom sektoru, ali i u javnom sektoru i moramo razviti prikladnu digitalnu infrastrukturu. Zato je napredak <coughs> vazan u pregovorima o europskim programima to je naš prioritet. Kako bismo zaključili kako bismo u cijelom svijetu bili konkurentni, Europa mora ulagati u napredne tehnologije, u istraživanje i razvoj, a moramo također koristiti postojeće tehnologije na najbolji mogući način. E, zajedničko tržište na ovom području znači promovirati inkluzivnost i stvaranje vrijednosti u poboljšanju kibersigurnosti i popunjavanje jazova kroz bolju pristupačnost e-vještina. Mi dajemo veliku pozornost zakonodavnim prijedlozima o kibersigurnosti i o centrima e, stručnosti želimo poboljšati situaciju u pogledu pregovora o tim pitanjima. Mislim da ćemo dati važan doprinos razvoju kibersigurnosti, e, a to su tehnološke tehnološki uvjeti koji su bitni za poboljšanje pristupa kibersigurnosti i za bolju suradnju unutar Europske unije. Tehnologije se brzo razvijaju, a povjerljivost informacija je ključna i digitalna ekonomija počiva na tome. Od posljednje revizije direktive o privatnosti 2009. godine elektroničke usluge su se razvile, a sve više naše društvo se temelji na internetskim uslugama za komunikaciju, na primjer instant, posluge, instant poruke i drugo. I zato je e-privatnost jako važan fajl za naše predsjedništvo. Mi smo predstavili e, izvješće o napredovanju raznih dokumenata i predsjedništvo je započelo rad na e, drugim fajlovima radi postizanja što boljih rezultata. Hvala vam što ste danas došli na ovaj sastanak i zahvaljujem svima onima koji su dali doprinos eh, postizanju ovih ciljeva do sada. Budite sigurni da ću biti uvijek na raspolaganju svima vama kad budete htjeli sa mnom razgovarati individualno ili zajednički kako bih vam eh, bolje predstavio eh, naše ciljeve. A želim svima nama veliki uspjeh. Hvala gospodine ministre na ovom predstavljanju. A sada prelazimo na raspravu. Prvo ćemo dati riječ koordinatorima ili predstavnicima klubova. Govorit će jedan predstavnik za svaki politički klub u ime Pučana, kolega Eler. Hvala gospodine predsjedniče, hvala ministre što ste danas došli na ovaj sastanak. Hvala ministrima. Nemamo dovoljno vremena, pa ću postaviti samo dva pitanja. Prvo, vi ste spomenuli važnost kibersigurnosti u obrani. Što vi mislite o prijedlogu parlamente? Imamo je nisu. Ono nije izvršna agencija u klasičnom smislu te riječi, nego se ovdje radi o interakciji i razmjeni informacija. Parlament je obnovio svoj prijedlog kojem bi se to izvuklo iz programa o sigurnosti određeni izvoz, eh, određeni iznos eh, novca koji bi se onda koristio za Europol. Imamo 250 milijuna eura za eh, kibersigurnost i istraživanje, ali za Europol imamo 5 milijuna eura na raspolaganju bez obzira je li to za operativni dio ili na znanstveni tehnološki dio hoće se li se sredstva prenijeti e, u druge organizacije. Mi predlažemo iznos od 5 milijuna eura koje je u odnosu na 250 nikakav iznos, ali to smo već tražili u prethodnom sazivu od vijeća. Još jedno pitanje. vezano je uz digitalni program, ali i program za istraživanje. Uvijek govorimo o kontinuitetu. Na primjer, postoje partnerstva i zajednička poduzeća vezana za IT, kao na primjer Fotonika, koja je bila, bilo partnerstvo s najboljim ocjenama. Sada odjednom sve je to zastalo zato što je e, komisija to poslala na postupak komitologije nakon 2020. godine i sada imamo neka područja koji su, koja su samo mm, vrlo nejasno definirana, kao što je, na primjer, kontinuitet. Imamo e, neke ključne tehnologije kao što je fotonika i ona obuhvaća čak i aeronautiku i druga područja, ali ovakva tema se ne pojavljuje u stajalištima vijeća. Dakle, da, trebamo slobodu uspostavljanja tijela i e, slobodu dodjeljivanja sredstava, ali također trebamo od industrije dobiti signal e, kako se koristi novac koji stalno dodjeljujemo takvim platformama. Moje pitanje je vidite li odnos između digitalnog paketa i programa za istraživanje? Hvala. Kolege u ime e, socijalista demokrata, gospodin Nika. E, hvala lijepo. Dopustite, mi da pozdravim dva ministra, gospodina Antona Antona i gospodina Petreskova i želim ih ohrabriti da nastave istim putem, budući da naše predsjedništvo traje samo tri i po mjeseca kraće od ostalih, e, očekivanja su velika, ima mnogo važnih dosija, a da ne spominjem predizbornu kampanju. Tako da to će sigurno biti otežavajuće okolnosti, no ja računam na vaš borbeni duh. Znam da ga imate. Vi ste došli na odbor ITRE, to je jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji odbor u Europskom parlamentu. Mi smo nadležni za sva pitanja koja se tiču gospodarstva, pa čak i prometa i poljoprivrede. Mi smo stručni odbor i uspjeli smo usvojiti značajne zakonske akte za gospodarstvo Europske unije. Imam jedno pitanje za gospodina Antona. Mm, riječ je o direktivi o prirodnom plinu koju smo usvojili ovdje u odboru ITRE. Mi smo se borili za tu direktivu i mnogo će ovisiti o toj direktivi kao što je primjerice učinkovito tržište energijom, zatim tržište koje potiče konkurenciju i niže cijene za potrošače. Potrebno nam je tržište koje posjeduje različite izvore energenata što nam može povećati sigurnost opskrbe. Vi ste iz Rumunjske, znate što se dogodilo prošle godine uslijed eh, velike hladnoće, kada nema dovoljno opskrbe plinom, a čitava regija ima poteškoća s tim, s tim istim problemom i znate koliko je važno imati diverzificirane izvore energije. Nažalost, stvari ne napreduju onako brzo kako bismo to htjeli. Vi ste spomenuli da možete uložiti neke napore kako bi e, ta direktiva bila usvojena za vrijeme rumunjskog predsjedništva. Možete li nešto više reći o tome? E, gospodinu Potresko, jedno pitanje vezano uz kibersigurnost. Mi smo se ovdje zalagali za suzbijanje piratstva centar za kiber, što se tiče ovog centra za kibersigurnost, smatrate li da treba imati neke nadležnosti koje do sada još niste spomenuli i postoji li nešto što bi moglo zajamčiti da kibersigurnost na razini Europske unije doista bude onako kakvu, kakvu želimo da omogući sigurniji svijet. Mi ne želimo odustati od mobilnih uređaja, ali isto tako želimo biti sigurni da neće biti napada hakera i da ih možemo sigurno koristiti. Ja mislim da se protiv takvih napada moramo boriti zajedničkim snagama na razini Europske unije. Hvala kolege. Riječ ima kolega iz ECR-a, gospodin Česak. Hvala. Imat ćemo prva glasanja za vrijeme prvog trijaloga o korištenju e, informacija iz javnog sektora. E, pitanje za gospodina Petreskova. U svom izlaganju ste rekli da za vrijeme rumunskog predsjedništva mm, se planira raditi dalje na 5G E, govorili ste i o pripremi za konferenciju 2019. godine. Europska komisija također radi na projektu. Radi se o tome da Europska unija na, nastupi jedinstveno na konferenciji Ujedinjenih naroda. Imam jedno pitanje. Pomišljate li na to da se uvedu ograničenja za um, um, proizvođače nekih instrumenta, instrumenata. E, e, imamo li zajedničku e, strategiju za umjetnu inteligenciju? Vi ste nešto o tome već rekli, ali mogli biste nam reći više o tome. Sada se radi na pripremama za konferenciju o umjetnoj inteligenciji. I stoga moje pitanje, imamo li i daljnjih inicijativa na tom području? Još jedno pitanje, koje planove ima predsjedništvo s obzirom na istočno partnerstvo? U Ožiku će se o tome govoriti u Bukureštu. ćemo i deklaraciju evropskih država i e, istočnih partnera o ujedinjavanju digitalnog tržišta. U kojem smjeru treba ići to usklađivanje mm, i na kojim područjima ćemo moći surađivati, kakove e, ciljeve ima konferencija. Istočno partnerstvo je od ogromne važnosti E, jedinstveno digitalno unutarnje tržište mora biti e, dostupno i istočnim partnerima. A sada nešto o spektru e, i pristojbe za roaming. To je jako važno. Posljednje pitanje. Koje, kakove planove ima predsjedništvo na području digitalne Europe? Mm, Prethodni govor, govornik je spomenuo i e, izbore za Europski parlament u svibnju. Hoće li se do tada politike usuglasiti s parlamentom? Angelika Mlinar za ALDE. Hvala vam gospodine predsjedatelju i zahvaljujem našim ministrima na dolasku. Ja ću isto nastojati govoriti vrlo koncizno i kratko, pa ću se usredotočiti na moje najrelevantnije pitanje, to je e, program Digitalna Europe. Ja sam e, suizvjestiteljica na tu temu. Mislim da smo zajedno s kolegama došli do dobrog rezultata E, ministre Petresku, vi ste naglasili digitalnu i kibersigurnost, da kako kibersigurnost je sastavni dio programa Digitalna Europa, sastoji se od pet ciljeva koji se bave umjetnom inteligencijom, superračunalima e, te e, širenjem tehnologije. Mandat je potvrđen u Europskom parlamentu i mi smo spremni za pregovore već s današnjim danom a glavni kriterij za uspjeh ovoga programa bit će uspostava e, centara za digitalne inovacije na čitavom teritoriju Europske unije, da kako to je nešto za što je potrebno vrijeme u državama članicama. Ja bih htjela biti sigurna da ćemo do kraja ovoga saziva doći do nekog zaključka kako bi države članice imale dovoljno vremena za provedbu tog programa koji toliko dugo iščekujemo, pa vas lijepo molim da mi kažete nešto o vašoj viziji vezano uz ovo pitanje, dakle nešto malo konkretnije. Hvala. Uh, Hans. Uvaženi ministri, e, hvala vam što ste nam pružili priliku da vam postavimo pitanja. Moje pitanje se također tiče završetka saziva. Ovaj parlament i ovaj odbor već godinu dana čeka na direktivu o plinu. Vi ste ovdje zajedno sa jednim od eh, jednom od osoba koja se zalagala za kompromis ovdje u parlamentu. Nažalost, nitko u parlamentu nije uspio uvjeriti eh, prošlo predsjedništvo da stavi tu temu na dnevni red. Ja sam uvjerena da nam je nova direktiva potrebna i mislim da smo radili na izradili obećavajuće i kvalitetne kompromise. Mislim da nam trebaju vlastiti energetski planovi kako bismo unaprijedili i opskrbu energijom, odnosno sigurnost opskrbe energijom i to također u kontekstu klimatskih ciljeva. Pozdravljam inicijativu ministra Petreskova. Vi ste rekli da želite da se postigne suglasnost u vijeću po pitanju direktive o plinu. Mene bi zanimalo hoćemo li prije izbora za Europski parlament i kraja ovog parlamentarnog saziva uspjeti dokazati građanima da smo u stanju postići kompromis u vijeću e, čime bi se na pozitivan način zaključilo ovo pitanje. Mislim da građani vide i u ovom dosjeu još jedan dokaz da se u Europskoj uniji ne može pronaći kompromis kada je riječ o važnim pitanjima. Mi moramo dokazati građanima da smo u stanju djelovati i da u Europskoj uniji postoji solidarnost i kada je riječ o tako osjetljivim pitanjima poput e, sigurnosti opskrbe plinom. Hvala gospodin Silikiotis u ime kluba GUE. Hvala. Ja bih sa svoje strane želio pozdraviti ministre i zahvaliti im na njihovoj nazočnosti. Također im želim zahvaliti na zanimljivim izlaganjima i iskoristio bih ovu priliku da iskažem zahvalnost rumunskom predsjedništvu na sjajnoj dosadašnjoj suradnji. Jučer je u sklopu trijaloga dogovorena revizija direktive o podacima iz otvorenih izvora. Što se tiče direktive o podacima iz javnog sektora, postigli smo dobar dogovor i putem novog zakonodavstva ćemo omogućiti e, slobodno dostupne podatke. Te podatke će moći koristiti male i srednja poduzeća i start-upovi I mislim da je važno da je gospodin Petresku spomenuo digitalno gospodarstvo. Mislim da je ova rasprava vrlo važna. Europska unija bi trebala ostvariti pomake u području digitalnog gospodarstva, a smatram da rumunjsko predsjedništvo može ostaviti, dati svoj pečat u tome. E, rumunjsko predsjedništvo je naglasilo važnost osnaživanja e, energetskog sustava korištenjem novih tehnologija i poboljšavanjem infrastrukture za skladištenje energenata. To je vrlo važno, gospodine Antone, ali želim također istaknuti da u velikom broju slučajeva već postoji infrastruktura, postoje plinovodi ili cjevovodi, ali ne postoji financijska sposobnost za instalaciju tih sustava da bi se doista mogla koristiti jeftina energija. Tako da se energija koja se kojima se građani opskrbljuju ne doživljava kao neko opće dobro. Kada govorimo o energetskoj uniji, ne smijemo zaboraviti da još uvijek velik broj e, stanovništva živi u energetskom siromaštvu. To je jedan veliki problem, mi smo o tome progovorili u više navrata na ovome odboru. I mi zapravo očekujemo pozitivan doprinos rumunjskog predsjedništva. Jedan integrirani program za suzbijanje pojave energetskog siromaštva od kojega pate milijuni građana diljem Europske unije. Jedan od ciljeva Europske unije i njezinog osnutka bio je da se stvori nešto pozitivno za građane, da se poveća njihovo blagostanje. Dakle, mi se moramo suočiti s ovim problemom na učinkovit način u svim državama članicama. Moramo prevladati probleme vezane uz opskrbu energijom i sigurnost opskrbe i pritom želim naglasiti da se mora poštivati suverenitet država članica posebice na istočnom sredozemlju. Mi imamo određene resurse Europske unije u tom dijelu koji se moraju koristiti za poboljšanje energetske sigurnosti unije. E, drage kolege, imam podugačak popis vaših imena, pa vas lijepo molim da se držite zadanog vremena od jedne minute, ne više. Izvolite kolega. Biti ću vrlo kratak. Zahvaljujem se ministrima što su došli k nama. Njihova su izlaganja bila vrlo zanimljiva. Imam samo jedno priopćenje ili jedno pitanje. Gospodin ministar Anton je nešto rekao zanimljivo. Mm, e, konsolidacija e, sigurnosti. U kojem smjeru e, treba ići ova rasprava? Kod nas u odboru smo vidjeli da to može biti vrlo složene. To je vrlo komplicirana debata u cijeloj Europi Gospodine Petresku, ja sam se već ranije s vama e, sastao. Mogu samo reći da vam želim sreću u ovom vašem kratkom predsjedništvu koje će trajati zapravo samo tri pol mjeseca kako bi sve ove dokumente zakonodavne i nezakonodavne mogli usvojiti. Hvala lijepa. Gospođa Ernst ima riječ. Ähm, Hvala lijepa. <clears throat> Eh, eh, čestitam vam na preuzimanju predsjedništva. Eh, čula sam mnogo pozitivnih stvari od vas, uključujući i energetsku uniju. Imam jedno pitanje. Znate da mm, imamo regije u Europskoj e, uniji koje e, koriste ugljen. Iz toga treba izaći. Ali taj izlazak se ne može napraviti ad hoc. Treba tu socijalna potpora. Moje pitanje. Koje ideje ima rumunjsko predsjedništvo o pravednoj tranziciji? o potvori regija koje se nalaze u strukturnoj tranziciji koje računaju na pomoć Evropske unije i zapravo su upućene na nju. Ali e, vijeće po, tom pitanju ništa ne čini. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Zorinjo. Gospodin Zorinjo. Hvala. Zahvaljujem ministrima iz rumunjskog predsjedništva. Vi doista preuzimate predsjedništvo u vrlo teškom trenutku. Dakle, s obzirom na vašu nadležnost, na vaš djelokrug rada, moglo bi se reći da bi se neke stvari mogle brzo dogoditi i zanima me koje korake namjerava poduzeti rumunjsko predsjedništvo u području digitalna energetika. Ja sam izvjestitelj u Sjeni za program Digitalna Europa. Rumunjsko predsjedništvo izgleda još nije pronašlo termin za sastanak prvog trijaloga. Mislim da doista trebamo početi razgovarati o tehničkim detaljima. Potrebno je da se održi prvi tehnički sastanak u sklopu programa Digitalna Europa, dakle za vrijeme vašeg predsjedništva. Dakle, mi trebamo vašu potporu za tu inicijativu. Gospodin Marinesku? Htio bih reći nešto o CEF-u. Jučer e, smo počeli s pregovorima. Parlament bi želio proširiti digitalne koridore. Kako na to gleda rumunjsko predsjedništvo? Jer imamo i prijedloge vijeća kao i od parlamenta. pa parlament je predložio okvirni program. Dakle, prije lansiranja ovog instrumenta trebali bismo imati jedan okvirni program kako bi se države članice mogle e, pripremiti na dobre projekte. Kako stojite e, s obzirom na to pitanje? Imaćemo sada i pregovore s komisijom Kolega Benedek ima riječ. Hvala. Hvala Želim nadovezati na Rebeku Harms vezano uz direktivu o plinu. Već smo u više navrata razgovarali s vama o tome, gospodine predsjedatelju, ali bih ovo sagledao iz nešto drugačije perspektive. Vjerujem da se ovdje ne radi samo o energetskoj uniji, premda ishod tih pregovora utječe na države članice. Naši partneri u energetskoj zajednici također su pod utjecajem rasprava e, direktive o plinu, dakle to će se i na njih odraziti. Moje pitanje je sljedeće. Smatra li rumunjsko predsjedništvo da određeni aspekti energetske politike jesu uzeti u obzir, e, kao što su sigurnost opskrbe, prekida opskrbe i tako dalje, imajući u vidu da se ovdje ne radi samo o državama članicama Europske unije, nego o svim članicama energetske zajednice. Možda bi rumunsko predsjedništvo moglo ubrzati raspravu u vijeću, što bi bilo u interesu i država članica i država članica energetske zajednice. Uh, uh, Hvala lijepa. To je Ovime smo iscrpili e, listu e, govornika i pitanja. Neki su kolege e, spomenuli reviziju direktivu o plinu. Moram dodati da smo jako otvoreni za brze i konstruktivne pregovore. Željeli bismo postići glavni cilj revizije. Mm ali s druge strane trebamo riješiti i neke e, probleme i zabrinutosti. Postojeća infrastruktura, na primjer. To je specifičan problem. Pitanje e, uzvodnih e, cjevovoda, kompetencije, kodovi mreža i njihova primjena i drugi, mnoge druge stvari ali pregovore moramo početi. Bez pregovora nećemo ništa postići. Ne možemo početi niti nikakvu e, raspravu kako bismo pokazali našu otvorenost. A sada ću zamoliti oba ministra da odgovore na postavljena pitanja i da nam dadu zaključne primjedbe. Jedna korekcija kada govorim e, Ja ne govorim o tehničkom dijalogu, već o političkom dijalogu. Vă mulțumesc foarte mult. Vidim da većina eh, pitanja se odnose na direktivu o plinu. Kao predstavnik e, predsjedništva e, kao predstavnici predsjedništva mi smo primijenili ono što je vijeće zaključilo 21. prosinca. Brzo rješavanje problema. Iz toga slijedi da smo 15. E, siječnja E, podastrli jedan novi tekst i to smo uključili u raspravu s državama članicama. Na tehničkoj razini imamo već neke primjedbe o tom tekstu. I sada smo u, u situaciji da mm, da taj tekst i prihvatimo E, i priložit ćemo ga ovdje. Naš e, interes i naša želja je da ova, ovaj veliki problem za Europu i ne samo za Europu kao što je rekao kolega već za sve države koje žive u našem susjedstvu i okolišu. Ova direktiva mora E, brzo ući u trijalog i treba donijeti odluku. Ja sam već dao tu izjavu, e, opetovano sam to rekao i ponavljam da je to želja svih država članica. A i ta želja, ta volja koju su izrazile države članice je danas zaista vrlo aktualna tema o kojoj stalno raspravljamo. Mislim da znamo da, parlament, da je parlament spreman e, za pregovore. Željeli bismo da predsjedništvo u tome na, postigne napredak Vrijeme koje imamo na raspolaganju ćemo e, iskoristiti za to da e, zaključimo ovu direktivu. Nisam ja to rekao, ali možda ste vidjeli po mome izlaganju da ćemo četvrtog ožujka imati vijeće i 25. lipnja, a četvrtog ožujka želimo dotaći i ovaj problem koji želimo riješiti zajedno s parlamentom. A onda ćemo imati još jednu dodatnu sjednicu. Znamo da imamo malo vremena. Naravno, bez sumnje imamo problema na području nuklearne energije. Ali bih vam želio reći da ono o čemu smo do sada razgovarali ne znači da želimo mijenjati direktivu. Možda tu imamo i, i možda imamo problem izlaganja, predstavljanja. Naravno, želimo imati sigurnost građana, e, želimo imati sigurne materijale. E, mi imamo već jako stroge propise e, na tom području. Na tome ne želimo ništa mijenjati. I na kraju E, mogu reći samo da sam sporazuman i da se slažem s onim što je rekao gospodin Silikiotis o, o energetskom siromaštvu. Energetsko siromaštvo je problem. I to za nas sve. Možda je to akutnije u nekim zemljama nego u drugima ali to je dio strategije koju želimo razviti. Da, mi e, ćemo na tome raditi za vreme predsjedništva. Hvala lijepa, ministre. Hvala na tome što ste pocrtali glavne probleme i teme i za vašu zaključnu primjedbu. A sada ću zamoliti ministra Petreskova da nam on dade svoje odgovore. E, hvala predsjedniče. Drago mi je da postoji tako veliki e, interes za digitalni sektor. Mnoga su pitanja i za mene bila vrlo zanimljiva. Moramo surađivati, moramo biti povezani. To je dobar znak E, ispričavam se ako ne budem odgovorio na sva pitanja i ako ne budem slijedio redoslijed pitanja. Ali dati ću, nastat ću sintetizirati malo e, teme. I ako ne odgovorim na nešto, molim dignite ruku pa, pa ćemo se osvrnuti na to. Gospodin Eler je rekao Eh, na samom početku kakvu imamo mrežu struktura za kibersigurnost. Prema NISI, vi ste prema NISI u, svakoj zemlji imamo niz struktura gdje se stvari koordiniraju ono što nedostaje s mog stanovništa, e, njih možemo poboljšati. E, o, ovaj centar za kompetencije na kibersigurnosti moramo uvijek biti jedan korak naprijed kad se radi o kibersigurnosti. Moramo raditi na obra Obično gradimo e, obrambene mehanizme e, nakon što se incident e, dogodio. Ono što moramo napraviti i što je jako važno to jeste da imamo ovaj centar jer imamo komponentu istraživanja. Oni rade na istraživanju i iz tog centra stvari možemo prenositi u praksu i to u najbolju praksu kako e, zaštititi demokratske vrijednosti i kako bi e, e, sugrađani mogli imati povjerenja u sustav. Ti podaci moraju biti i dostupni i komercijalnom i socijalnom sektoru. E, agencije i strukture su međupovezane one su koordinirane, ali moramo uložiti više e, razmišljanja, planiranja, a i novca u te centre kako bi oni mogli se baviti istraživanjem i razviti najbolje prakse. E, e, ovo je vrlo pertinentna observacija i vaše cijelo pitanje je bilo pertinentno. Dio odgovora e, je već dan. E, u mom odgovoru e, zastupniku Eleru trebamo više istraživanja na području kibersigurnosti. Kao što znate, imamo i treću agenciju u Rumunjskoj ona je glavni akter kad se radi o uspostavljanju strategije sigurnosti u Rumunjskoj. E, ta institucija e, radi i na sigurnosti na europskoj razini. Bilo bi dobro da smo korak naprijed u tom, na tom području moramo biti korak ispred naših napadača mm, u tim elektroničkim i kanalima. Gospodin Marane, Marinesku e, ću dati e, odgovor. To na rumunjskom. Govorili ste o okvirnom programu. Možda e, imam krivo, a ispravite me, a gospodine e, e, mislite na CEF. CEF ima tri važne komponente. Ne čudi me da ste mi postavili ovo pitanje jer je najvažnija komponenta promet E, e, e, dimenzija povezana s prometom. Dodjela sredstava za Te odluke donose šefovi država članica. Europska komisija donosi samo procjene. Novac koji je alociran u programu. E, sada e, diskutiramo e, novcu za sljedeći programsko razdoblje. Ta jedina šansa za nas da osiguramo više novca jeste da imamo jasne smjernice, jasan fokus i jasnu, jasni investicijski portfelj. Moramo osigurati sredstva. E, govorili se o drugim putevima i kanalima. E, ponavljam, e, o tome sada razgovaramo. Novac namijenjen digitalnim projektima, digitalnom sektoru je uglavnom za ulaganja u široki pojas kako bismo povećali, povisili razinu e, dijaloga, prekograničnog dijaloga. Nešto o umjetnoj inteligenciji. E, gospođa Mlinar je postavila to pitanje. E, i gospodin Sesa također je postavio vrlo relevantno pitanje. Umjetna inteligencija je nekako e, nedovoljno prisutna kod, u našoj agenciji, agendi. To je u, u programima ministarstva gospodarstva uglavnom. Ali to moramo imati na svim sektorima ovo je e, prvi neformalni TT e, e, sastanak u Bukureštu. Na prvoj stranici je umjetna inteligencija. Zaključci za, će biti spremni za sastanak u Luksemburgu. Tamo ćete viš, naći više informacija o umjetnoj inteligenciji. Evo, reagiram na vašu zabrinutost da ta inteligencija nije dovoljno prisutna u našim raspravama, ali to ćemo nadoknaditi uskoro. Gospodin Česak je nešto rekao o raznim kriterijima za dobavljače koje e, opskrbljuju 5G. Znam o kojoj temi vi govorite. E, imamo niz dobavljača u tehnologiji 5G. E, ne, ne opasnosti za slobodni razvoj. Industrija će moći surađivati E, istočno partnerstvo. Imamo sada desetu obljetnicu tog partnerstva. E, jedan dokument koji je dio deklaracije, usklađivanja digitalnog tržišta o obrazovanju e, i regulativi i istraživanju. Evo, Gospodin Siliotis. Cijenim vaše pitanje. E, nastavit ćemo e, dijalog sa digitalnom Europom. Učinit ćemo sve da se e, finalizira što se više može ili da napredujemo što više e, možemo u ovoj agendi. Gospodine Zorinjo, hvala i na vašem pitanju. Htio bi bio specifičniji e, u tome e, jer vi ste izvjestitelj za to područje. Vi ste kasnije neš, pojasnili što mislite. U programu Digitalna Europa danas imamo jedan trijalog o tom pitanju. Evo, nemamo više vremena. Ja, ako mislite da treba zaključiti, ja ću zaključiti. Maybe Mislim da sam odgovorio na većinu pitanja. Dragi kolege i kolegice, moramo postavljati službena e, pitanja ovdje. E, e, Rumunsko predsjedništvo sve to bilježi, pa možda nećemo dobiti sve odgovore sada. Još jedanput postavljam pitanje, dajem riječ opet gospodinu Antonu. Gospođo Ernst, imam jednu rečenicu za vas. Od ključne važnosti da se pobrinemo za regije koje ovise o ugljenu. Gotovo svi imamo slične e, probleme. Mi razgovaramo o tome, mi nastojimo e, koristiti inicijativu komisije u svim regijama. Ali mislimo da to treba proširiti. Evo, toliko. Hvala lijepa, dragi kolege i kolegice ministri. Imali smo odličnu raspravu. Možda nismo posvetili toj raspravi dovoljno vremena. A bilo je zanimljivo, svi e, izlaganja, a i pitanja i odgovor. E, obojici vam zahvaljujem na suradnji. E, E, računamo u sljedećih e, tri pol mjeseca na otvorene rasprave s vama. Doviđenja. Poštovani kolege, dame i gospodo, nastavljamo s našim sastankom i nastavljamo s razmatranjem rumunskog predsjedništva. Imamo ministra Nikolaja Hurduka, ministra za istraživanje i inovacije. njegov portfelj obuhvaća ne samo istraživanje i inovacije, nego i atomska istraživanja, ITER, svemir, mnoge domene koje su povezane sa istraživanjem. S nama je također gospodin Nikolaj Badalao, ministar gospodarstva koji je odgovoran za industriju i obrambenu industriju. To su vrlo zanimljive teme za naš odbor ITRE, a također su jako važne teme. Izvolite, gospodo. Poštovani prijatelji, na početku ove rasprave daću riječ ministru Hurduka, ministru za istraživanje i inovacije. Podsjetit ću vas da smo imamo u ovoj raspravi obzor Europa za istraživanje i razvoj, specifični program za provedbu obzora Europe svemirski program Europske unije. To je također jako važno s ovog stajališta. I e, program e, istraživanja i obrazovanja Euratoma i zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije. Imamo čitav niz pitanja koja su otvorena za raspravu u slučaju industrije. Imamo Europski fond za obranu o kojemu se upravo sada raspravlja i također kao nezakonodavni prijedlog Imamo koordinirani plan za umjetnu inteligenciju i europsku e, strategiju za industriju. To su nezakonodavni akti koji su međutim jako važni za naše građane i za Europski parlament. Da započnemo sada s našom raspravom. Ispričavam se ministrima zato što malo kasnimo. Počinjemo s 15 minuta zakašnjenja ovu raspravu. Ipak mislim da imamo dovoljno vremena za podrobnu raspravu. Zamolit ću najprije gospodina ministra Huduka da, da preuzme riječ. Izvolite. Domnule Buzek, domnelor Poštovani predsjedniče Buzek, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo, počećen sam što sam danas s vama na ovom sastanku i što ću vam moći predstaviti prioritete Rumunjske koja predsjedava vijećem. A prioriteti su u području istraživanja, e, inovacije i svemira. Kao što znamo, istraživanje je jako važno za e, razvoj svih društava u slučaju Europske unije. Vjerujem da istraživanje je ono što će pokretati gospodarstvo, a to znači da će doći do povećanja dobrobiti svih europskih građana. Inovacija i istraživanje trebali bi biti ključne za razvoj Europske unije. E to bi trebao biti glavni pokretač našeg gospodarstva. U tom pogledu htio bih reći da je Europska unija već ima potrebnu infrastrukturu i ljudske resurse kako bi ostala predvodnik znanstvenih istraživanja. Najvažniji dosje koju ćemo trebati razmotriti u pogledu istraživanja je Obzor Europa. To je program koji određuje zakonski okvir za financiranje istraživanja iz europskih fondova. Vijeće za istraživanja je raspravljalo o sedam dosija, a šest dosija tiču se istraživanja, jedan se tiče svemira. Kao što sam rekao, u pogledu istraživanja, najvažniji dosije na kojem smo se usredotočili je obzor Europa. On se dijeli na dva dijela. Prvi okvirni program, a drugi dio specifični program. Što se tiče okvirnog programa, htio bih reći da Austrijsko predsjedništvo učinilo goleme napore za ubrzavanje rasprave tako da samo sedam mjeseci nakon otvaranja ovoga dosjea mi sada raspravljamo u trijalogu 9. siječnja. Smo imali prvi trijalog između Europskog parlamenta, komisije i vijeća. Predani smo kod istih e, nastojanja kao i do sada, odnosno da nastavimo brzinom kojom se već započelo u razmatranju ovog dosija kako bismo ostvarili bitne uvjete za pokretanje e, programa Obzor Europa 2021. godine. Kad se govori o specifičnim programima, možemo reći da su oni obično jedan korak nazad zato što su direktno povezani sa okvirnim programom i u idealnim uvjetima možda ćemo imati e, djelomični e, opći sporazum e, i koji će biti sklopljen do kraja rumunskog predsjedanja. Imamo još dva dosjea koja su povezana sa obzorom Europa. EO SCE i Europski institut za inovaciju i tehnologiju. ti dosjeji nisu još u takvoj podmakloj fazi kao i ostali. Oni su pokrenuti u drugoj polovici 2018. godine, ali oni će svakako postali, postati dva ključna stupa obzora Europe. Pogotovo europski znanstveni oblak koji obuhvaća koncept otvorene znanosti koja pruža pristup rezultatima znanstvenih istraživanja, a iz rezultati se nude tvrtkama i onima koji rade u jedinicama lokalne samouprave, na primjer. Na taj način možemo prenijeti rezultate koji su dobiveni kroz ko istraživanje koje je financirano europskim novcem. Kad je riječ o Europskom institutu za inovaciju i tehnologiju, već smo dali određene sugestije kako bi institut postao efikasniji u provedbi e, ciljeva programa Europa, obzor Europa. U pogledu istraživanja imamo još dva važna dosijeja. Oni su osjetljiviji zato što se tiču nuklearnog sektora eoratom Na primjer, kao što znamo, jedan dio država članica pruža e, određene rezerve kad se radi o korištenju nuklearne energije. Kad govorimo o istraživanju u pogledu nuklearne energije ne moramo nužno uvijek govoriti isključivo o nuklearnoj energiji, nego se možemo odnositi i na dodatne dodatna područja koja su zanimljiva i s tim povezana, na primjer područje medicine i liječenje raka. Ovi dosjei su podastrti komisiji u prosincu 2018. pokušat ćemo ubrzati postupak kako bismo mogli o njima raspravljati uskoro, a u najboljem slučaju mogli bismo doći do djelomičnog općeg sporazuma o ovom dosjeu do kraja našeg predsjedništva. Na samom kraju posljednji dosje o kojem ćemo trebati raspravljati je vezan uz svemir. Za ovaj dosje možemo se nadati da ćemo dobiti e, djelomični opći sporazum tijekom našeg predsjedništva. Govorimo o čitavom nizu svemirskih programa kojima upravljamo upravo sada. Ovdje želim spomenuti Galileo ili Kopernikusa. To su programi koji pružaju informacije o lokalizaciji na temelju svemirskih metoda. Želim reći da mi smatramo kako su ovi programi civilni programi i da bi oni trebali ostati takvima. Hvala na pažnji. Pokušao sam se pridržati zadanog vremena od sedam minuta, ali čini mi se da sam ipak prekoračio za dvije minute. Hvala vam, gospodine ministre, na ovom izlaganju i hvala na uvodnim izjavama. Uskoro ćemo imati raspravu no prvo ću zamoliti gospodina ministra Badalaua da nam održi svoje uvodno izlaganje. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Čast mi je što sam danas ovdje s vama kako bih predstavio prioritete i glavne aspekte rumunskog predsjedništva Vijećem Europske unije u mojoj domeni, a to je konkurentnost i industrija. To je domena koja je od velikog interesa za odbor ITRE. Kao prvo želim naglasiti to da rumunsko predsjedništvo je ključno što se tiče e, saziva Europskog parlamenta. Mi imamo veliku odgovornost upravljanja zakonodavnim postupkom i zato ćemo se koncentrirati na, na naprecima u zakonodavnim dosjejima, koliko to bude moguće. U prva tri mjeseca ove godine prioriteti su u području industrije i konkurentnosti. Koncentrirat ćemo se na industrijskoj strategiji Europske unije, na digitalizaciji i na umjetnoj inteligenciji a to su vrlo važne teme u političkoj agendi Europske unije koje su vrlo relevantne u ekonomskom i socijalnom kontekstu. Prilagodba E, pravnog sustava digitalizacije je izazov koji može biti šansa za povećanje industrijske konkurentnosti Europe idućih godina. Digitalna transformacija i umjetna inteligencija su glavni faktori koji će dati doprinos e, stvaranju industrijske politike 30. E, godina ovoga stoljeća, a za to trebamo imati potrebne vještine. Komunikacija europske E, komisije 7.12.2018. godine pod naslovom Koordinirani plan za umjetnu inteligenciju i prilozi od ovog dokumenta imaju holistički pristup i govore o razvoju i korištenju umjetne inteligencije koja je stvorena u Europi. Cijenimo činjenicu da ova komunikacija komisije je podijeljena na određene ideje. Prvo, ciljevi, e, razvijanje javno-privatnih partnerstava, inovativ, inovativni MSP-ovi, konsolidacija izvrsnosti u tehnologijama umjetne inteligencije, e, koje su pouzdane, a osim toga i popularizacija prilagodba eh, obrazovnih sustava eh, i priprema građana za umjetnu inteligenciju i eh, povećanje prostora podataka Europske unije koji je ključan za umjetnu inteligenciju, stvaranje vodiča za etiku i razne aplikacije za infrastrukturu i međunarodnu sigurnost. Komisijina komunikacija koncentrira se na činjenici da je e, javni interes prioritet, dakle transport, sigurnost, mobilnost i energetika e, važni su za korištenje umjetne inteligencije. Cijenimo to što prilog koordiniranom planu spominje pod poglavljem o razvoju umjetne inteligencije u Europi 2018. godine. To što Europska unija želi postati predvodnik u pokretu za razvoj umjetne inteligencije. Mi ćemo promovirati aktivnosti u ovom području. Među mjerama koje želimo donijeti jest da potaknemo države članice da izdvajaju sredstva i da donose nacionalne mjere i to do e, kraja prvog semestra 2019. godine. Naše predsjedništvo predložilo e, neke zaključke koji će biti razmotreni u veljači ove godine kad ćemo imati e, vijeće za konkurentnost, sastanak vijeća za konkurentnost. Što se tiče umjetne inteligencije, to će tema koja će se raspravljati na raznim sastancima, raznim sazivima e, vijeća ministara. Tijekom rumunskog predsjedništva vijećem mi ćemo pridati veliku važnost klasterima i lancima vrijednosti. Slažemo se oko toga da Europska unija sada više nego ikad treba modernu industrijsku politiku koja će biti orijentirana prema budućnosti i koja će rješavati trenutne izazove. Ovaj aspekt je također pocrtan u deklaraciji iz Pariza koju su prošle godine potpisale države članice. A europska industrija i MSP-ovi trebaju dugoročnu politiku, a vizija se treba koncentrirati na period nakon 2030. godine. Moramo se koncentrirati na diverzifikaciji trenutne industrijske baze, a to će otvoriti potencijali mogućnosti vezani uz digitalizaciju, inovaciju, dekarbonizaciju i kružnu ekonomiju. A to je ključno za stvaranje budućnosti europske industrije. Stvaranje jake industrijske baze osigurat će stvaranje novih radnih mjesta i e, dodanu vrijednost u izvozu. To je ključno da bi europsko gospodarstvo ostalo konkurentno. To je važno za naš program, e, to je važno za Rumunjsku gdje industrija pokriva više od 25% BDP-a. To je ključno kako bismo zaštitili konkurentnost e, industrije s velikim udjelom energije. Moramo i dalje promovirati sustavno uključivanje konkurentnosti u sva polja politike Europske unije i dalje ćemo poticati raspravu o faktorima koji utječu na konkurentnost industrije ali i na izazove s kojima se suočavamo. U stvarnosti vidimo da ne možemo govoriti o konkurentnosti, a da pritom ne govorimo o digitalizaciji i robotici. Naš svijet, svijet u kojem će živjeti naša djeca, digitalizira se sve više i više i postoje uske veze između pronalaska radnog mjesta i digitalnih vještina. To je evidentno. Mi trebamo digitalni identitet u Europi i zato e, investicije u inovaciju i digitalne vještine su e, preduvjet Digitalizacija poduzeća i taj postupak je nešto što je još u tijeku. E, tvrtke su svjesne potencijala digitalnih rješenja. U slučaju Rumunjske Određene tvrtke su se aktivirale u području e, online prodaje. Predsjedništvo Rumunjske će predložiti vijeću čitav niz mjera vezane uz pitanje industrija. To će se predstaviti na vijeću u svibnju. Uključit ćemo i rezultate koji su predstavljeni na raznim događajima tijekom, koji će biti predstavljeni 2019. godine. I što se tiče industrije i rasprave koja se nadovezuje na to, za europsku industrijsku politiku relevantno je e, govoriti o industriji sa visokim udjelom energije djelomični opći sporazum e, postignut je tijekom Asijskog predsjedništva, a onda je došlo do jednog početnog e, trijaloga u siječnju, 16. siječnja i drago nam je što smo primijetili postojanje dobre volje za postizanje sporazuma do veljače i hvala vam na pažnji. Hvala, zahvaljujem e, obojici ministara na sjajnim izlaganjima. sada ćemo krenuti s raspravom. Krenut ćemo od e, koordinatora i predstavnika, odnosno predstavnika klubova. U ime kluba pučana. Riječ kolega Eller. Hvala. Zahvaljujem vam na dolasku. Za vrijeme austrijskog predsjedništva tijekom proteklog semestra dvojica izvjestitelja za obzor 2020. jasno su rekli 28 ministara zaduženih za istraživanje da treba dati prednost pravovremenom početku sljedećeg programa u odnosu na međuinstitucijske sporove. Zato je dana prijedlog vijeću da odustane od pravne osnove u interesu čitave Europske unije, europske politike i europskog inovacijskog programa. Ne možemo čekati do 2020. godine želimo li biti ambiciozni i tek tada započeti pregovore o programima i istovremeno očekivati da će programi krenuti 2020. Predsjednik Macron i ostali šefovi država i vlada zatražili su inovativnu Europu. Pod uvjetom da vijeće u određenoj mjeri može kompenzirati određena prava na nadzor i raspraviti konkretne programe do kraja ovog zakonodavnog e, saziva. Ideja je bila da se zadrži džentlmanski sporazum e, pregovora o obzoru 2020. te da se postigne politički sporazum o suodlučivanju i paketu kojim se e, osniva novi okvirni program. Izvjestitelj traži od država članica da da jasan pregovarački mandat predsjedništvu, neovisno o tome na kojoj će to razini postojati ili u kojem obliku, ali prije veljače 2019. godine. Ukoliko to vijeće ne učini, spriječit će e, postizanje djelomičnog dogovora u prvom čitanju vezano uz obzor 2020. za vrijeme ovog saziva. Izvjestitelj također želi naglasiti da e, bi vijeće moglo propustiti priliku da brzo riješi pitanje pravne osnove i na taj način bi moglo spriječiti nastavak daljnjih političkih pregovora o uspostavi programa. Dakle, apeliramo na predsjedništvo da postignu dogovor u vijeću da postoji načelni dogovor za čitav program. Zašto? Zato što moramo pružiti jamstva europskim inovatorima, industriji i znanstvenicima. Mi imamo inovacijski program, imamo određena ekonomska i društvena pitanja. Evropski građani očekuju od nas konkretne, konkretna dijela. Hvala. Hvala, mislim da ovo bila jedna snažna poruka. Kolega Danika. Hvala. Pa evo, ja bih e, prije svega želio pozdraviti naše ministre i reći im da su očekivanja Europskog parlamenta doista visoka. Ovo predsjedništvo će imati samo tri i po mjeseca, e, a istovremeno se mora baviti nekim vrlo složenim e, dosjejima. Mi smo zaduženi za 80% europskog gospodarstva, ne bavimo se prometom i poljoprivredom, ali se bavimo pitanjima istraživanja i industrije. To je sve u našoj nadležnosti. Ja sam izvjestitelj za obzor Europa i vjerujem da je poruka koju trebate prenijeti vijeću sljedeća. Ja sam izvjestitelj, tu su i izvjestitelji u sjeni za obzor Europa. Mi smo do sada bili vrlo otvorena duha. Došli smo sa puno samopouzdanja na prvi trijalog, no nažalost dobijamo naznake da vijeće nije jednako tako spremno da se ovaj projekt završi tijekom rumunjskog predsjedništva, što bi bio snažan udarac za istraživačku zajednicu u Europi. Njima je potrebno vrijeme da pripreme program koji bi mogao krenuti 2020. i ne bi bilo dobro da se čeka do samoga kraja da se vidi kako će se odviti političke igre. Mi znamo da rumunsko predsjedništvo ne može naređivati vijeću, ali zato mislim da je potrebno prenijeti jasnu poruku predsjedništvu mi nemamo mnogo vremena i ne dobijemo li jasnu poruku od vijeća o vremenskim rokovima i mjerama koje je vijeće spremno poduzeti, u tom slučaju će vijeće biti to na koje će pasti krivica, a ne Europski parlament. Mi na tome radimo od šest mjeseci, mi smo doista odradili sve pripremne radnje, spremni smo za iznalaženje rješenja, no ako se izgubimo u procesu, ako e, proces bude takav da će vijeće samo iznalaziti nove izgovore, onda vijeće treba snositi i krivicu za to. Nadam se da ćete prenijeti ovu poruku vijeću i da ćemo tijekom trijaloga sljedeći tjedan uspjeti pronaći rješenje u vijeću Gospodine Badalova, vi ste spomenuli umjetnu inteligenciju kao jednu od važnih tema i rekli ste da u tome može postojati razlika između Europske unije i drugih e, vodećih zemalja u svijetu. Europski parlament se od početka bavio pitanjem pružanja potpore programu umjetne inteligencije. Mi smatramo da Europska unija mora preuzeti vodeću ulogu u svijetu u području umjetne inteligencije. Tu su i neki drugi programi kao što je kvantni program i tako dalje. Ja vjerujem da ste uspjeli riješiti neke od problema koji utječu na svakodnevni život milijuna europskih građana. U ime kluba ECR, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Zadać pytanie Hvala. Pa mogu kasnije uzeti riječ i vezano uz ovo drugo pitanje. Ali e, zapravo sam htio nešto reći vezano s Fond za obranu. Mogu li sada iznijeti svoje komentare? Pa dobro, umjesto toga bi možda bilo bolje da kažem nešto o tome kako su, koje smo poteškoće imali tijekom pregovora. Zanima me prema mišljenju predsjedništva kakve su šanse da postignemo kompromis prije izbora za Europski parlament koji će se održati u svibnju. Ja sam došao nešto kasnije, tako da sam čuo samo drugi dio izlaganja ministra. Čuo sam samo da je važno da damo doprinos razvoju europske industrije. Mislim da je to točno, to je ispravan stav i mislim da bi Europski fond za obranu mogao doprinijeti tom cilju i to na način da bude pokretač inovacija. Naime, industrija, industrijska proizvodnja u Europi nisu još dosegli onu razinu koju bi trebali. I mislim da bi bilo dobro da završimo raspravu o ovim pitanjima prije održavanja europskih izbora. Zanima me stajalište vijeća i komisije. Alde. Hvala vam. Hvala vam gospodine Hurduk na objašnjenjima. Ja se nadovezujem na pitanje gospodina Elera i gospodina Nike. Što će rumunjsko predsjedništvo poduzeti kako bi se osiguralo pravodobno započinjanje sljedećeg okvirnog programa. Vjerujem da se slažete sa mnom da bi sadržaj i pravodobni početak trebali prevladati nad međuinstitucijskim sporovima vezano uz pravnu osnovu tog programa. Hvala gospodin Salini. Eh, Hvala. Mi smo dobili mandat od Europskog parlamenta za pregovore o svemirskom programu. Kao što znate, vaš mandat nije toliko cjelovit, pa bi moje prvo pitanje bilo što mislite u kojem trenutku ćete moći pregovarati o čitavom tekstu Europskog svemirskog programa? Drugo pitanje, mi imamo snažan, ali i jasan mandat o tome koje su glavne crte tog mandata. Dakle, mi smo stavili naglasak na prvu fazu proizvodnje, zatim upravljanje bez dupliciranja nadležnosti i autonomni pristup svemiru Zatim, treće, što se tiče novih programa, mi nastojimo održati kontinuitet vodećih programa, poput programa Galileo Kopernikus i Kopernikus, ali moramo unaprijediti i nove programe, kao što je primjerice SS i SSA. Vi ste također zaduženi za istraživanje. Zanima me e, kako vi gledate na poveznicu između e, sa Europskim svemirskim programom. Kolega Zorinja, hvala. Već sada vidimo da je riječ o ključnom pitanju za rumunjsko predsjedništvo. Da kako Znamo da se sada približava i kraj ovog parlamentarnog saziva, da se primiču, primiče se datum europskih izbora i da moramo voditi računa i o financijskoj perspektivi za 2020. i nakon tog razdoblja. Mislim da moramo ostvariti brz napredak vezano u sve dosije. Imamo obzor Europa, digitalna Europa, zatim e, svemirski program, zajednička obrambena politika. To su sve e, važni dosjeji. E, rekao sam da je ovo predizborno razdoblje, tako da moramo osnažiti i naš zajednički europski identitet i svoju sposobnost da poduzimamo korake na svjetskoj međunarodnoj sceni. To je sve važno kako bismo poručili nešto javnosti nakon izbora moramo biti u mogućnosti nastaviti na temelju onoga što smo već izgradili, a ne kretati od nule. Dakle, ne bi bilo dobro da izgubimo to u ovoj fazi. Kolega Marinesku. Hvala gospodine predsjedatelju. Prije svega želim u ime gospodina Karinsa prenijeti isprike. On je upravo izabran za premijera u Latviji, tako da nije mogao biti nazočan na ovom sastanku. Dakle, Kristijan Karinš, koordinator Pučana i član ovoga odbora. Imam nekoliko pitanja. E, jedan, jedno pitanje tiče se istraživačkog programa za fuziju, to nije nuklearni program, odlučeno je da ne bude suodlučivanja u ovom dosjeu. Mislim da bi za vas bilo vrlo komplicirano da postignete djelomični sporazum, budući da financijska sredstva još nisu odobrena. Zatim obzor Europa. Taj program je, kao što vidite, vrlo značajan za sve nas. Ja smatram da imate vrlo važan zadatak, a to je da osigurate jednake uvjete za sve znanstvenike, posebno za mlađe znanstvenike i one koji dolaze iz zemalja koje do sada nisu imale mogućnost pristupa istraživačkim programima. Kao što znate, prvi kriterij je izvrsnost, i nažalost nisam uspio ugraditi definiciju izvrsnosti u ovaj akt kojim bi se zajamčilo jednakost prilika za sve. Zatim, u ime kolege Salinija, zatražio bih i financijska sredstva za svemirski program Etnos, što bi trebalo pokriti čitav evropski teritorij. To je iznimno važno, budući da Rumunjska nije u cijelosti pokrivena. Još jedno pitanje za gospodina Hurduka. Kako ćete osigurati zemljopisnu ravnotežu u ovom programu? Spomenuli ste industrijsku politiku, Možete li navesti nekoliko konkretnih prijedloga rumunjskog predsjedništva u tom smjeru? Dakle, što konkretno namjeravate poduzeti kako biste imali e, obrambenu politiku, industrijsku politiku visoke razine? Zapitao bih e, oba, e, zamolio bih oba ministra da odgovore na pitanja i da zaključe raspravu. Nastojat ću početi sa najvrućijom temom. Način na eh, kako napreduju eh, pripreme za okvirni program. Eh, Dr. Eler bi trebao dobiti odgovore o specifičnim programima. Ovdje ne izražavam vlastito mišljenje, već zastupam mišljenje e, vijeća. E, vijeće se jasno izrazilo o tome. Htio bih međutim reći da specifični programi e, su jako usko povezani sa okvirnim programom. O, o tome je već počela rasprava u trialogu zabilježili smo i mišljenje parlamenta. u vezi sa okvirnim programom. Ta dva programa su usko povezana. Specifični programi ne mogu izaći iz okvirnog programa tu moramo dati e, više povjerenja vijeću. E, tako da se dođe do nekog zaključka. E, u veljači će se vijeće sastati i razgovarat će o tom problemu. Ja ću nastojati tamo prenijeti mišljenje kolega. Vidjet ćemo kako će e, teći dalje rasprave. Vidjet ćemo kako će se razvijati taj dosije. Imamo jedan mali problem sa parlamentarnim izborima koji administrativno e, skraćuju naš mandat pokušat ćemo međutim izvršiti sve zadaće. Ono što e, pokušamo napraviti jeste da stvari skrenemo u pravom smjeru. E, svemirski program. Sutra ću se sastati sa povjerenicom, e, razgovarat ćemo o strategiji, vidjet ćemo što predlaže komisija o svemirskom programu tu imamo mogućnosti e, da integriramo neke elemente u program Obzor Europa. A sada e, definicija izvrsnosti. Naravno, imamo ove klasične sustave u da napravimo hijerarhiju institucija i sveučilišta koje se e, bave istraživanjem. Iz te perspektive već imamo već neke definicije. E, te definicije e, su bile i kritizirane. Ali izvršnost možemo definirati. Bilo bi možda zanimljivo. E, budući da e, da sve to bude anonimno evaluirano. Takav je prijedlog već postojao. Ako onda se sumnja u metodiku, možemo, u metodu, onda možemo to primijeniti. Hvala lijepa, hvala lijepa ministre na ovom odgovoru i na a, a sada industrija i obrambena industrija. Ministre, imate riječ. Izvolite. da odgovorite na pitanja i dadete zadnje primjedba. Gospodine Badalau, imate riječ. E, zastupnik Danika. E, vrlo ste optimistični e, što se tiče ova tri i pol mjeseca. mi imamo osjećaj da je vrijeme još kraće, vrijeme u kojem nešto možemo postići. Ali otvo, odgovorit ću na pitanja. Što se tiče e, umjetne inteligencije. To nam je naročito važno, a i vijeću je to važno Ovaj projekt je spomenut i u priopćenju komisije iz 2018. godine. Za vrijeme austrijskog predsjedavanja e, su tu napravljeni veliki koraci naprijed. E, e, zaključci pokazuju da se moramo osloniti na one zemlje koje e, globalno razvijaju e, umjetnu inteligenciju. E, važne su sinergije između umjetne inteligencije i Europskog svemirskog programa kako bi to poslužilo svim industrijskim sektorima. To naravno ima posljedice za tržište rada. osposobljavanje inženjera za umjetnu inteligenciju je naročito važno kao i cijela, cijelo područje tehnike i matematike. Govorio sam već i o etičkim smjernicama i e, to je već, e, na tome je već radila skupina na visokoj razini za umjetnu inteligenciju. 18. Eh, veljače eh, mora u vijeću doći do zaključka. Da odgovaram i na daljnja pitanja. Profesor Krasnodepski, jesam li dobro izgovorio ime? Da. da mm, šalju mi znakove da moram brzo e, završiti, stoga nisam odgovorio na vaše pitanje. Europski obrambeni fond je jako važan. Što se tiče zakonodavnog dosija, e, rekao bih sljedeće. E, znate da je austrijsko predsjedništvo je izradilo glavne smjernice i e, u e, siječnju smo već imali jedan trijalog o tom pitanju. E, od parlamenta smo dobili znak da su spremni da se ovaj dokument zaključi do sredine veljača. veljače. Zahvalna sam toj spremnosti parlamenta. E, brzina s kojom se to, e, vi e, to analizirali je zaista dobro došla. Moramo naći kompromisno rješenje koje će E, iz ovog fonda napraviti nešto što koristi Europskoj uniji. Želim podcrtati e, također da ćemo i dalje, da, i moramo dalje raditi na ovom e, programu za industrijski razvoj na području obrane. Gospodin Marinesku. Vi ste gospodine postavili e, teško pitanje o geografskoj raspodjeli ili pokrivenosti kod obrane. mogu vam odgovoriti da države članice e, pregovaraju o tome Želimo e, stvoriti fond e, u kojem će sudjelovati sve države članice. Ali evo, države članice međusobno pregovaraju s obzirom na svoje kapacitete. to je vrlo složeno i vi znate da je to i osjetljiva tema zbog nekih drugih aspekata po, po eh, tog problema. Ne samo zbog geografske e, eh, raspodjeljenosti. Mislim da će doći do partnerstva koje moramo dalje eh, razvijati s ovim fondom za obranu. I još jednom gospodin Marinesku. Pitanje o industriji. E, e, strategija za industriju. Znate da do prije dvije godine po, e, komisija imala sljedeću politiku. Da je industrija podijeljena na zone. I tu se prilazilo e, problemu e, sa sektorskog aspekta. I, to je važan projekt. E, sve evropske zemlje moraju biti pokrivene fondom. Naravno, treba naročito znači dodanu vrijednost za Europu. Nadam se da sam odgovorio na vaše zabrinutosti. Okay, uh, thank you very much. Hvala lijepa. Ova ministra zaslužuju našu zahvalu. Hvala vam na odgovorima. Dozvolite da kažem službena ceremonija otvaranja rumunjskog predsjedništva u Europskom parlamentu u, ovdje u istoj zgradi u Janu na trećem katu u 6.30. To znači za sat i 40 minuta. Treći kat. Jedan kat više od ovog. Mi smo sad na drugom katu službeni početak e, predsjedništva, ceremonija otvaranja predsjedništva. Hvala e, ministrima. Surađivat ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci. imate pravo, moramo biti spremni u veljači sa svime. Čak u prvih deset dana veljače. Ostaje nam samo još nekoliko tjedana ćemo. Spremni smo. Hvala vam, dragi prijatelji. Dozvolite da se rukujemo. Dragi prijatelji, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda izvješće o, međuinstitucijskim pregovorima koje su, u tijeku. E, izvjestitelj je gospodin Sili e, Ponovno korištenje informacija javnog sektora. Kolega Silio Kiotis ima riječ. Biti ću kratak. U prvom bih redu želio zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni i njihovim asistentima kao i tajništvu e, odbora ITRE za podršku koju su nam pružili. E, radili smo kolektivno kao tim. E, postigli smo naš glavni cilj, cilj parlamenta dobili smo na kraju tekst koji štiti naše društvo, mala i srednja poduzeća, kao i novo nastala poduzeća. Štite se važne informacije u rukama javnog centra. Malo smo ojačali zaštiti, zaštitu osobnih podataka i uskladili smo regulativu sa regulativom za zaštitu podataka. E, Nastavili smo stvoriti jednake uvjete za sva poduzeća koja pokriva ova direktiva e, e, i vijeće i e, komisija treba uzeti u obzir naše argumente kako bismo ocijenili učinak. E, prihvatili smo brisanje članka 1, ali pozivamo države članice da prošire ovu e, direktivu i na privatna poduzeća. Svi moraju imati jednake uvjete Pristup mora biti e, slobodan. E, e, imamo i popis podataka velike vrijednosti. To će imati, imat ćemo socioekonomske kriterije u ocjenjivanju. E, imamo statistiku koja se tiče okoliša i poduzeća. Moramo tu imati veću transparentnost. Važno je također da e, sada kao parlament možemo reći e, nešto o rješavanju problema u budućim delegiranim aktima lista će se proširivati samo delegiranim aktima. E, prema tome vodit će se konzultacije sa svim dionicima. E, ta lista se ne može smanjivati. E, moramo imati provedbeni akt ko, koji će reći kako će se odabirati te baze visokovrijednih podataka. Na kraju bih želio reći da da je ova direktiva važna za digitalnu ekonomiju Hvala na podršci za vrijeme trijaloga. Hvala lijepa. Treba dodati da smo završili pregovore jučer u pet popodne. Možda to nije bilo sasvim jasno. Hvala lijepa što ste nam iznijeli sve rezultate koji su svi bili odlični s našeg stanovišta. E, obzor Europa, e, kolega Dan Nika ima riječ. Hvala. Razmišljam o temama o kojima smo upravo razgovarali sa ministrima iz Rumunjske. Vezani su uz istraživanje nemamo nikakvih problema s predsjedništvom, ali imamo problema sa državama članicama i sa e, službama vijeća zato što su odlučili dalje osporavati pravni temelj za odluku i ne žele da parlament bude dio postupka suodlučivanja, nego žele da se parlament e, samo pita za mišljenje, a to nije mišljenje koje mi dijelimo s njima. E, Danas sam rumunskog ministra istraživanja zamolio da to kaže u vijeću i da tu postoje neki neutemeljeni razlozi koji nas dovode do prepreka. Mi ne vidimo razloga zašto ne bismo imali kvalitetan program i zašto ne bismo pokazali spremnost na zaključivanje ova dva dosijeja. E, Europski parlament nije dao nerazumani prijedlog niti zahtjev, nego jednostavno htio da se slijedi taj postupak. Mi ćemo imati drugi trijalog u utorak večer. Predviđa se da ćemo završiti drugi dijalog u 6 sati ujutro. To je stvarno jako dugotrajno. Ako je potrebno, bit ćemo tamo do jutra. želimo doći do sporazuma s vijećem zato što je komisija u principu s naše strane uključujući ovu pravnu oslovu za odluku gdje je gospodin Eler izvjestitelj. Evo to je za one koji nisu upućeni. Ako oni vjeruju da čekanje ih može dovesti u bolju poziciju, onda će sljedećim parlamentom vjerojatno ponovno krenuti od nule. Ja ne vjerujem da je dobra ideja odgoditi cijeli proces za više od godinu dana, jer mm, na početku mandata neće biti još komisije koja će stupiti na dužnost, neće još biti eh, onih koji će sudjelovati u pregovorima. Da, imat ćemo novog e, predsjednika komisije i novu komisiju. Da, možda će on biti spreman sve promijeniti, ali kao što znate dolazi do promjena ne samo na razini povjerenika, nego i na razini zaposlenika. Znamo da je 2014. došlo do e, promjene i zamijenjeni su i sami zaposlenici na određenim nižim dužnostima i u najboljem slučaju e, nova komisija preuzima dužnost e, u pravom smislu te riječi treku studenome. A ovo je nepolitički dosje, on je stručni dosje. Nemamo različito mišljenje parlamenta. Imamo jedinstvena rješenja koja svi dijele, ali evo to je ono što ja predviđam. Predsjednik pita što vi preporučujete. Dobro, treba vidjeti koja će biti situacija nakon trijaloga u utorak. Ako ne bude promjena u ponašanju vijeća, onda ću vas ja obavijestiti o tome i onda ćemo vidjeti kako e, provesti plan C. Ali najprije trebamo saznati ima li prostor za konstruktivni dijalog s vijećem. Hvala lijepa. Kolega Massimiliano Salini, imate li vi boljih vijesti za nas? Moji pregovori se dobro odvijaju, stvarno sam zadovoljan. Moram reći što se tiče svemira da smo se dobro uhodali. Imamo vijeće, parlament i komisiju koji dobro surađuju. Imamo manje, pravne probleme vezano uz odnose i zadaće između nove e, agencije i komisije, ali ja sam optimist i mislim da ćemo doći do kvalitetnog dogovora, pogotovo nakon prvog trijaloga. Mogu reći da sam stvarno optimističan. Imamo za odraditi ogroman broj tehničkih sastanaka nakon E, prije e, drugog trijaloga koji će se održati vjerojatno negdje u veljači. I kao što znate, kao što sam rekao na prethodnom sastanku, mi imamo jak mandat Europskog parlamenta, ali čekamo i jak mandat vijeća. Međutim međutim, ne znam koliko ćemo trebati čekati. Naši su ciljevi vrlo jasni što se tiče pristupa e, svemiru i upravljanja, ali nastavit ćemo raditi na tehničkim sastancima i moram reći da je što se mene tiče sve u redu, pa sam i optimist. Ne znam slažite li se sa mnom, ali mislim da ćemo prije izbora uspjeti zaključiti ovaj dosje. Hvala, hvala kolega. Dozvolite mi da pročitam naslov. To je uspostavljanje svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program. Dakle, hvala vam što ste se pozabavili ovim dosijeom i što ste nas obavijestili o napretku situacije. Ima li pitanja ili komentara? Nema. Onda je sljedeća točka na dnevnom redu uspostava Europskog fonda za obranu. Gospodin Krasnodebski ima riječ. Izvolite. Hvala. Relativni. 16. E, e, siječnja sastanak je trajao kratko, tri sata. Rumunski ministar gospodarstva je bio tamo, gospođa Bjenkovska je bila na sastanku. Počeli smo sa, sa jednostavnijim člancima. cilj nam je bio da raspravimo sve članke. E, ako si pogledamo rezultate, onda vidimo da smo e, e, postigli mnoge kompromise. E, ciljevi su jasni. Europsko vijeće je zahtjeve parlamenta usvojio u mnogim slučajevima, ali postoje i razlike u mišljenju vijeće e, želi više regionalnih e, prioriteta, a parlament želi stratešku autonomiju Unije. To želi podcrtati. Na tome treba još dalje raditi. E, još jedna tema je bil, bio proračun. Ovdje smo se složili da sada ne možemo zaključiti ovaj, ovom proračunu Europski parlament e, e, ne želi prenositi sredstva između fondova e, jer ti fondovi imaju poseban karakter. To ne smijemo pobrkati sa vojnim izdacima. Europski parlament bi želio također jedan jasno definirani proračun što se tiče najnovijih tehnologija, cutting edge technologies. E, tu pregovori još e, traju. E, izvršenje fondova E, parlament smatra da komisija mora upraviti e, upravljati fondovima, a vijeće smatra da se to mora e, napraviti neizravno, da to ne bude izravno pod upravom komisije. To jest da u nekim slučajevima bi Europska komisija bi to mogla dozvoliti. Onda smo još imali pitanje neizravnih troškova. Svi su se složili da ovdje trebamo e, fleksibilno rješenje, naročito za mala i srednja poduzeća. I nije došlo do sporazuma ili slaganja o tome kako, se, kako bi trebali izgledati neizrav, neizravni troškovi. E, vijeće želi 50%, parlament E, želi ovdje e, dvije mogućnosti e, obračunavanja. Limit treba biti viši ili uopće ga ne treba biti. Onda je se postavilo i pitanje izbora projekata tu e, postoje e, e, razlike u što se tiče dodatnih kriterija. Vijeće je dalo neke prijedloge o tim dodatnim kriterijama, razina suradnje između država članica. Imali smo problem s time što to znači. Čekamo prijedlog vijeća. Intenzivno se sada pregovara i na tehničkoj razini. Od, e, od pet, petog veljače će biti još jedan sastanak u okviru trijaloga. Trebam spomenuti još nešto. Najveći problem je bio e, u, u samom parlamentu. Neki e, su kolege i kolegice izrazili neku sumnju i to ne samo u ovom trijalogu koliko možemo e, pregovarati ako neke stvari e, nisu još odlučene. VFO, na primjer, treće zemlje u članku 5. neki kolege e, imaju problema sa odlukom koju smo već donijeli ali mi želimo okončati naš rad još u ovom sazivu. E, ne možemo ništa konkretno reći o proračunu, ali mislim da možemo poslove dovršiti. to je nešto što nas pomalo smeta jer pregovori se vode iza kulisa. Mislim da se to može riješiti. Možemo još međusobno o tome e, razgovarati. U drugim slučajevima, na primjer što se tiče cefa, tu se slažemo kako bi trebalo izgledati rješenje. Već je od početka jasno da je potrebno da to ima smisla i da to bude moguće. E, tako izgledaju i preporuke pravne službe. Potvrđeno je, je naime da možemo završiti taj dosije. Mi ćemo se držati e, vremenskog okvira. One su važne za komisiju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 uspostavljanje instrumenta za povezivanje Europe. Gospođo Virkunen ima riječ, izvolite. Hvala predsjedniče. Započeli smo sa trijalogom jučer. To je bio prvi put kad smo se sastali. Ovo je zajedničko izvješće sa odborom TRAN i odborom ITRE. E, ne očekujem da će biti velikih problema, zato što mislim da vijeće i parlament su prilično bliski što se tiče mišljenja. A jučer smo se koncentrirali na pitanje prometa, horizontalna pitanja. Idući tjedan ćemo imati tehnički sastanak gdje ćemo govoriti o digitalnim aspektima, ali što se tiče digitalnih aspekata također mislim da neće biti velikih poteškoća, zato što imamo ovaj novi element. Kao što znate, imamo projekte e, obnovljivih izvora energije na prekograničnoj razini. E, tu je prijedlog da 10% energetskih fondova se koriste za obnovljive izvore energije, a naš odbor je predložio 15%, a na plenarnoj sjednici se predlaže 20% za projekte prekogranične e, energetike i moramo i dalje raspravljati o tome će također još nekih drugih pitanja, ali sada planiramo još dva trijaloga. Planiramo i zajednički e, sastanak odbora ITRE i TRAN e, u Ožujku i vjerujemo da ćemo do tada imati rezultate trijaloga i onda da će se glasovanje u plenoj sjednici održati u travnju, ali do sad smo imali samo jedan trijalog, ali očekujemo mnogo tehničkih sastanaka tako da je moguće da se na tehničkoj razini postignu kompromisi. Hvala. Hvala. Je li to sve? Hvala. Prvi trijalog se održao jučer i on je bio posvećen sektoru prijevoza, odnosno prometa i nakon toga ćemo imati bolju suradnju između ITRE i TRANA. E, ako sam dobro shvatio, vi ste također e, članica odbora ITRE i odbora TRAN, pa je u redu odlično što se bavite ovim pitanjem. Hvala vam na ovom izlaganju. Nadam se da će sve glatko proći i da ćemo uskoro uspjeti zaključiti ovaj dosije još u ovom sazivu parlamenta. Ovime smo zaključili raspravu o 17. točki na dnevnom redu, a sada imamo točku broj 18, razmjena gledišta s Julianom Kingom, europskim povjerenikom u za sigurnosnu uniju govorit ćemo o proračunu istraživanja o sigurnosti u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala vam što ste danas s nama, gospodine povjereniče. Jako je važno što danas govorimo o proračunu za sigurnost i istraživanje o sljedećem VFO-u. To je jako važno za naš parlament, ali i za cijelu Europsku uniju i za naše građane. Htjeli bismo da nam nešto više kažete o rezultatima i situaciji u pogledu Europskog programa za istraživanje u području sigurnosti ER, ESRP koji se financira iz sedmog okvirnog programa za istraživanje i um, obzora 2020. Obzor 2020 je u sklopu osmog okvirnog programa za istraživanje. E, vaša je posjeta pravovremena zato što sada razgovaramo o programu Obzora Europa, o njemu se pregovara i općenito govoreći važno je i to zbog našeg fonda za obranu iz druge perspektive e, koja možda nije toliko drugačija moramo razgovarati o fondu za obranu, to je važno za našu industriju, i o proračunu za sigurnost i istraživanje u okvirnom programu. Gospodine povjereniče, imate riječ. Poštovani predsjedniče, poštovani zastupnici, hvala što ste me pozvali i dali mogućnost da razmijenim gledišta s ovim odborom. Znam da govorim e, zastupnicima koji su vrlo iskusni u ovoj domeni. Nadam se da ću ja nešto naučiti od ove razmjene gledišta, kao što će možda i drugi nešto naučiti. Drago mi je što ste e, danas izabrali ovu temu. Mislim da je ona od velikog interesa i da možda stvara zabrinutost. Nadam se da ćemo danas otkriti da se slažemo oko mnogih pitanja. S ovom nadom dozvolite mi da započnem svoj govor i idem korak natrag pa onda da zajedno pogledamo u budućnost. Znam da vi znate, jer sam s nekima individualno razgovarao, da se nalazimo pred kompleksnim e, prijetnjama e, koje obuhvaćaju e, naš, naše okolinu surađivao sam s vama i znam koji su aspekti obuhvaćeni u Uniji sigurnosti. Bez obzira li to e, protuterorističko djelovanje ili govorimo li o klasičnoj kibersigurnosti, kiberprijetnjama za naše sustave ili naše platforme i našu infrastrukturu ili ako govorimo o novim e, prijetnjama koje, do kojih je došlo zbog kibersigurnosti, da ljudi pokušavaju manipulirati demokratskim institucijama i napadaju ih, i napadaju demokratske procese i nemojmo zaboraviti organizirani kriminal. Na svim tim frontama prijetnje su se promijenile i razvile, a mi se također trebamo razviti kad reagiramo na te prijetnje. Sigurnost i istraživanje su e, ključni dio toga. Mi imamo potrebu za razmišljanjem unaprijed, da moramo imati dovoljne resurse financijske u pogledu ljudskih resursa. Zahvaljujem vam zato što se toliko zalažete. A ja vjerujem da se mi zalažemo E, u istom smjeru kako možemo stvoriti sigurnost i istraživanje koji će nam pomoći da se prilagodimo novom scenariju u pogledu sigurnosne situacije. Imamo razne prijetnje, izazove koji se mijenjaju i zato e, sigurnost, e, sigur, e, istraživanje u području sigurnost treba se oslanjati i na agencije za provedbu zakona i na donositelje političkih odluka. I pogotovo zbog važnosti europskog e, novca kojim se financira istraživanje, dvije milijarde koje ste spomenuli, predstavljaju otprilike pola od e, ukupnog financiranja istraživanja o sigurnosti u Europskoj uniji i to je mnogo više u odnosu na druga područja istraživanja. E, u Horizon, na primjer, imamo 10 do 15% u odnosu na 50% što sam prije spomenuo. I ispada da u praksi imamo neke države članice o kojima gotovo potpuno sve ovisi o financiranjima iz Europske unije kako bi oni provodili svoje istraživanja u području sigurnosti i zato trebamo dobro usmjeriti program Obzor Europa. Moramo istraživanja provoditi na europskoj razini. E, time ćemo povećati mm, e, pozitivne <coughs> utjecaje i moći ćemo se nositi sa transnacionalnom prirodom raznih prijetnji s kojima se nosimo i moramo osigurati da rezultati istraživanja budu relevantni i dostupni u cijeloj Europi. Europski e, pristup omogućava nam da zadržimo e, uspješnu europsku industriju sigurnosti e, da možemo tako zadržati radna mjesta i Europska unija može biti autonomna u djelovanju u području sigurnosti. I zato izdvajanje Europske unije su jako važne u ovom području Imamo naprednu forenziku, metode za prikupljanje podataka u kaznenim istragama, već poznajete dosta ove programe. Ovaj rad je jako važan za idući financijski period, ali također ga moramo ojačati na temelju predloga Obzor Europa. To je nešto s čime se vjerujem i vi slažete. Naš program se koncentrira na tri područja pod zajednice koje su otporne na kemijske i nuklearne prijetnje, zaštita i sigurnost uključujući borbu protiv terorizma i kibersigurnost. U području e, borbe protiv prirodnih katastrofa moramo i dalje poboljšati naše mogućnosti e, reakcije nakon katastrofa, to su prirodne katastrofe, koje smo vidjeli u raznim državama članicama ovoga ljeta i e, kemijski zlonamjerni napadi koji nažalost još uvijek postoje. I znamo što se dogodilo u Salisbury u Jedinoj kraljevini nedavno u tom pogledu. Moramo poboljšati e, zaštitu javnog prostora, infrastrukturu. Postoji stvarna potreba e, vlasti e, na lokalnoj razini i na regionalnoj razini koji od nas traže da stvorimo bolju otpornost i sigurnost javnog prostora i trebamo inovativna rješenja e, za rješavanje izazova u području kibersigurnosti. Došlo je do velikih promjena u e, primjećivanju kiber e, prijetnji i u osviještenosti o tome. Države članice trebaju surađivati kako bi e, se uspješno nosili s ovim problemom. A to uključuje razvoj novih tehnologija i poboljšanje našeg poimanja ljudskog faktora, znači koja, koji je motivacija, na primjer, za mladu osobu koja se radikalizira. Moramo bolje shvatiti obrace ponašanja kod terorističkih napada kako bismo poboljšali našu reakciju na takve događaje i e, kako bismo pružali podršku e, onima koji su time pogođeni žrtvama. I zato trebamo istraživanje u području sigurnosti kako bismo omogućili da se tehnologije razvijaju na način koji će biti kompatibilan sa očekivanjima i kako bismo osigurali da se to uvijek čini u skladu s temeljnim pravima privatnosti i u skladu s etičkim e, načelima. Jer uspješna politika istraživanja u području sigurnosti mora počivati na poštivanju temeljnih prava. Inače gubi podršku javnosti. Zato moramo uzeti u obzir i utjecaj ovakvog istraživanja e, razmišljajući šire o razvoju tog procesa. E, pokretna točka, polazna točka će biti operateri koji djeluju na terenu kako bismo im takvim tijelima ponudili rješenja za nošenje sa prijetnjama. Projekti u tom području uključit će i tijela koja rade na tom području u praksi kako bi oni uspješnije nudili rješenja i vjerujem da ćemo biti uspješniji u budućnosti. Također vjerujem da agencije Europske unije Neke su vrlo uspješne, Europol, Europska obalna e, straža i tako dalje, moraju biti više uključeni u identifikaciji kapaciteta na europskoj razini i u e, savjetovanju e, onima koji provode europske projekte rezultati istraživanja moraju se provoditi u praksi. Imamo razne projekte i međuinstitucijske pregovore, a vi ste predložili da se klaster eh, podijeli na dva klastera. S jedne strane ćemo imati doda, predložili ste da se dodaju doda veća količina detalja u prijedlog o zaštiti eh, pomorskih granica i što se tiče piratstva i proizvoda i prevencije konflikata i e, izgradnje mira. E, što se nas tiče u komisiji, mi dajemo podršku posebnom klasteru za sigurna društva i također očekujemo vaše prijedloge za razne linije aktivnosti. Prilično smo otvoreni za vaše prijedloge. Ovaj odbor predložio da se klaster o sigurnim e, zajednicama ima 2% od ukupnih izdvajanja za obzor Europu. Naravno moramo sada vidjeti koji će biti ishod međuinstitutskih pregovora u VFO-u ali ja vjerujem da je prijedlog komisije i da parlament mogu osigurati etičku osnovu za kvalitetno financiranje u budućnosti. Vi ste to spomenuli i to je pitanje jako važno za ovaj odbor. Želim spomenuti istraživanje u području obrane. Obzor Europa daje temeljni eh, eh, razlog eh, postojanja programa E, obrane. To piše i u ugovorima. E, ovdje imamo i drugi Europski fond za obranu e, gdje ćemo imati različite procedure i pravila. 4 milijarde eura će biti odjeljeno za Europski fond za obranu. Moramo naći sinergije između Europskog fonda za obranu i obzora Europe s druge strane i osigurati da civilne i obrambene, eh, obrambene istraživanja eh, se ne preklapaju, nego imaju koristi od naših financiranja. Eh, mišljenje parlamenta shvaćam. Mislite da treba postojati razlika između ova dva programa. Da zaključim samo e, jednom zahvalom. Zahvaljujem ovom odboru i parlamentu na onome što ste do sad činili i zahvaljujem na stalnom interesu i podršci za istraživanje u području sigurnosti u ovom programu. E, za, za ja smatram da to stvarno doprinosi sigurnosti naših građana. Hvala. Hvala vam, hvala vam lijepa povjereniče. Hvala na vrlo jasnom izlaganju, na vrlo otvorenom izlaganju. Mislim da je svakako važno da znamo što više o tome kako će se financirati sigurnost, a u budućnosti istraživanje u tom području. U ime kluba Pučana Izvolite, imate riječ, gospodin Eller. Hvala. Evo, ja sam doista pažljivo slušao sve što ste rekli, a još sam više pratio ono što ste radili u posljednje dvije godine i to pokazuje koliko je veliki gubitak, izlazak Velike Britanije iz Europske unije. A što se tiče ove teme, mi doista cijenimo ovaj odnos između vijeća i komisije. Ovo je treći put da je parlament e, definirao jedan konkretni istraživački program i mislim da je dobro da se to izdvoji iz izvornog e, prijedloga, izvornog skupa. Već ste spomenuli da ćemo ovdje dodati zaštitu granica. Mislim da je to također e, konzistentno sa drugim odlukama vijeća i komisije. Spomenuli ste također i suzbijanje piratstva i krijumčarenja robe. Da, to je prije svega nešto što predstavlja veliki gubitak za europsko gospodarstvo, a niti se ne razumije dobro ta prijetnja. Stručnjaci smatraju da 4% europskih lijekova koji se prodaju građanima nisu izvorni farmaceutski proizvodi, nego su nekog obskurnog podrijetla i predstavljaju opasnost po zdravlje. Zatim Što se tiče piratstva i krijumčarenja robe, vidimo da su to aktivnosti koje se koriste za financiranje terorizma, tako da smo iz tog razloga stavili naglasak na tu temu. Nešto što ste propustili spomenuti jest e, suradnja i sinergija u suradnji s parlamentom. Mi ćemo ponoviti naš prijedlog da se poveća suradnja između europskih institucija, bilo da je riječ o službama komisije ili e, čak sa nekim službama poput Europola. S obzirom da imamo istraživački program koji vrijedi nekoliko stotina milijuna eura i s obzirom da financiramo kibercentar Europola jednom skromnom svotom od 5 do 10 milijuna eura, ovisno o tome kako se računa. Mislim da bi imalo smisla da se ta institucija integrira i ne samo to, nego i da se razmisli o tome da se dio novca doista izdvoji za potrebe te agencije. I onda bi možda i vaša glavna uprava mogla pomoći provedbi uredbe, ali u praktičnom smislu bi imalo smisla da se ponude sredstva i institucijama, odnosno tijelima poput Europola, koji ne poduzimaju dovoljno ne zbog ministarstva unutarnjih poslova, nego zbog ministarstva nadležnih za istraživanje. Imajući u vidu činjenicu da Europol propušta e, priliku da provodi tržišna istraživanja, ili istraživanja e, u kojima, za koje ne postoji nikakav tržišni interes. Mislim da to trebamo razmotriti. I zatim da spomenem još proračun. Vi ste spomenuli 2%. To može značiti ili značajno povećanje proračuna. Prije 15 godina smo imali 50 milijuna eura. Sada bi povećanje od 2% predstavljalo još jedno povećanje, premda skromno povećanje, odnosno umjereno povećanje. No, izgleda da komisija i vijeće smatraju da bi trebalo staviti naglasak na e, sigurnosni program i istraživački program. Hvala. Izvolite. Kolega Krasnodebski, ja imam jedno pitanje vezano uz ovu temu. Vi ste s pravom rekli da je to bilo važno za Europski parlament. Razlikovanje istraživanja za potrebe obrane i Europskog fonda za obranu te programa Obzor Europa Zanima me je li u praksi moguće održati takvu razliku. Kad razmišljamo o nekim klasičnim proizvodima vojne industrije poput e, tenkova, A kada je riječ o kibersigurnosti, kako tu odrediti, odnosno definirati razliku? jer veći dio istraživanja u sklopu obzora Europe mogao bi biti relevantan i za potrebe obrane. Mislite li da bi se u buduće u praksi doista mogla definirati ta razlika? Možemo li zadržati tu, tu opreku? Mislim da je bilo vrlo važno čuti od parlamenta da postoji jasna podjela, jasna granica između socijalnog fonda i kohezijskog fonda. Tako da se ciljevi, odnosno sredstva iz tih programa ne bi trebali koristiti kao potpora vojnoj industriji. Međutim, kada govorimo o kibersigurnosti, a to je jedno novo područje, ili pak e, prijetnji demokratskim procesima u europskim zemljama. Dakle, tu bi bilo vrlo teško definirati granicu, ali me zanima koje je vaše osobno mišljenje o tome. Hvala. Paul Rubik da prije svega želim zahvaliti svima na ovo vrlo važno pitanje i zapravo se povećava broj ugroza i to jednom snažnom dinamikom. Mi imamo odbor STOA u parlamentu koji se bavi znanstvenim pitanjima i mi smo sada e, izradili jednu studiju o korištenju algoritama u širenju lažnih vijesti. Mapiranje takvih informacija je od ključne važnosti budući da govorimo o aktivnostima koje se odvijaju vrlo brzo, a da kako postoje ozbiljni političari koji e, imaju povjerenja u novinare i zbog lažnih vijesti se nađu u poteškoćama. Sigurnosne aktivnosti također spadaju u područje e, vlasništva nad podacima. Dakle, čak i ako koristimo ovaj uređaj, mi ne možemo reći da smo stvarno vlasnici tog uređaja, jer ako ga otvorite imat ćete 60 stranica općih pravila, tu je ugrađeni mikrofon i kamera. I dakle, to se sve radi bez da se vama daju ikakve informacije. U SAD-u u mit u postoji jedan novi odjel koji pokušava shvatiti tko učitava i, i tko, e, tko stavlja i tko skida podatke, vaše, moje podatke kako se povezuju aplikacije i što se e, kasnije događa s podacima kako se oni prodaju. Ako nemate telefonske brojeve i email adrese vaših kontakata, to znači da je možda se netko umiješao E, dakle, ljude zanima koji se algoritmi koriste pri obradi podataka. E, dakle, govori se i o mapiranju algoritama, jer algoritmi ne bi smjeli biti dostupni samo za malu, manji dio elite izvan Europske unije. I u Europi nam treba jedan sustav kako bismo mogli ljudima objasniti što se zapravo događa iza kulisa i što se događa, kako se upravlja mobilnim uređajima i drugim uređajima. Zato nam treba povjerenje. Uh, uh, ja bih dodao jedno pitanje. Mislim da bi za nas bilo korisno da vidimo vaše e, ideje o programu. 1,3 milijardi prvi program, e, drugi program 1,7 milijardi. E, malo smo podigli ono što je podigla, predložila komisija za te programe. Ne bih želio da nekako Mm. potpalim te stvari. E, ako bismo to dali Europolu, onda bi to bila najveća obavještajna služba u svijetu. Pitanje, nakon dva programa, kako da približimo rezultate programa e, stvarnosti? Uvijek je teško Eh, odraziti razinu sigurnosti. Eh. Što o tome mislite? Eh, Europol ima 5 do 6 milijuna za kibersigurnost, a program je, za istraživanje 180 milijuna. Kako to prenijeti na teren? koja je vaša vizija u perspektivi? Thank you very much, colleague. Um, let me add uh, one, one remark, maybe question, remark. Um, European Security Research mm, uh, Program has founded tens Imamo, mi smo financirali stotine projekata. Hmm. Sjećam se početaka najpopularniji e, program. To je bila tehnologija za dvostruku namjenu. Sigurnost i, na primjer, i pomoć e, invalidima. Dvostruka namjena smo to nazvali. Možda da nađemo razliku između obrane i sigurnosti. Možda bismo e, više trebali misliti na tehnologiju za sa dvostrukom namjenom. Za sigurnost i obranu. To bi bila nova formula e, dvostruke namjena. Takva bi tehnologija e, bila vrlo korisna. Hmm. Bolje je da imamo jednu tehnologiju koja se primjenjuje na ob, ta područja, obranu i sigurnost. Izvolite, gospodine povjereniče, imate riječ. Hvala, hvala na pitanjima. Neke stvari su jasno, a, jasne, a neke treba još pojasniti. E, jasno nam je e, u komisiji da o, o ovoj podjeli. To je dobra ideja. na to treba se fokusirati. Postupak e, rada s vama i dionicima e, kad se ti projekti ostvaruju, taj proces traje i traje. Sve što ste rekli ovdje su i moja osobna mišljenja. Ovaj proces treba potrajati. Područja koja sam spomenuo, spominjem ih jer mislim da su to valjana područja i da na njima treba raditi. Ali biti će u drugih područja, osim toga koja će također biti relevantna. E, gospodine Eller, vi ste spomenuli podrška agencijama. Ja sam spomenuo e, agencije, to sam pocrtao. Ne samo poznate i velike Europol, e, obalnu i graničnu stražu i tako dalje, već i manje e, agencije koje rade na sigurnosti i koje mi stvaramo, naročito u odnosu na kiber područje. One trebaju igrati veću ulogu u tome kako mi djelujemo. Osobno sam otvoren za diskusiju o tome kako će to funkcionirati. Hoće li oni se približiti našim programima u sadašnjim strukturama ili će to vi ste ne da ih mi financiramo. O tome možemo razgovarati. Međutim, e, e, ja vjerujem da ne možemo e, reći da nismo davali sredstva našim e, agencijama za sigurnost. E, o tome smo imali diskusije i uz podršku parlamenta. I onda su na kraju te agencije dobile dovoljno sredstava. Dobro je to izašlo na kraju za njih kako ih možemo još više uključiti nego u prošlosti na e, istraživanju i razvoju u tom području. Odnos između obrane, sigurnosti i e, kiber područja. To treba istražiti, analizirati. Ne znam koji će biti zaključci, ali to treba gledati naročito u kontekstu kibera. Tu se javlja niz pitanja koja ste upravo postavili. Imate prema tome obzor Europa, imate EDF, e, imate digitalnu Europu. Kad se radi o kiber, imamo neke odredbe u Fondu za regionalni razvoj imamo i fond za internu sigurnost i još neke fondove koji mogu tome poslužiti i služiti kiber području. Moramo naći e, načina da raspravimo kako poštujete s jedne strane e, razne namjene tih fondova i prirodu njihova rada, a s druge strane kako e, imamo koordiniranu E, dugotrajnu podršku e, istraživanju i razvoju na kiber području. E, naravno, tu će biti i preklapanja između civilne, interne sigurnosti i obrane. nemam na to odgovor. To je područje koje moramo razviti zajedno između EDF-a i obzora Europa. EDF po mom, mišljenju se mora fokusirati na istraživanje za obranu i tu imati naravno i elemente kiber sigurnosti. Obzor Europa po mom mišljenju mora se baviti E, podrškom tehnologije kiber, kibera e, mora povećati svoje kapacitete, pogledati e, rizike, kako ublažiti rizike u budućnosti, rizike digitalne tehnologije. Nisu to samo aspekti sadašnjeg međupovezanog svijeta, E, umjetna inteligencija, blokovi lanaca i tako dalje. E, to također imati e, ulogu u snaženju građana, institucija i tako dalje da štite svoje podatke i svoje aktivnosti na internetu. Sve je to u sklopu E, obzora Europa. Ali e, imamo i novac koji je posvećen kibersigurnosti u, digital, u programu Digitalna Europa. To jako podržavam. Tu se svi slažemo da to treba našu podršku to nije toliko funkcionalna podjela, već e, redoslijed aktivnosti. Mislim da obzor Europa se mora usredotočiti na e, istraživanje inovacije, a e, razvoj kapaciteta prihvaćanja na tržištu primjena, to mora biti više fokus digitalne Europe ili u nekim slučajevima e, gdje surađujete sa lokalnim i regionalnim vlastima, tu je onda u igri e, e, Fond za regionalni razvoj. A Europol se može koristiti Fondom za internu sigurnost i tako dalje. Trebamo gledati razne izvore financiranja za kibersigurnost u nekoj vrsti e, zajedničkog pothvata. Fondovi imaju svoje namjene, ali na ovom području jer se ona ovo područje preljeva u druga područja i zbog toga što se e, ono stalno mijenja e, moramo imati stalni pristup da to koristimo i primjenjujemo na najrazumniji način. Mislim da je to jedan, jedini način kako možemo napredovati e, u razvoju kibersigurnosti. A zato svakako postoji potražnja i potreba e, da odrazimo e, prirodu prijetnji koje se stalno mijenja, ta priroda. Ovo je moja perspektiva i moje gledanje na stvari. Pozdravljam e, vašu stalnu podršku da e, dademo dovoljno sredstva, sredstava istraživanju na tom području. To je vrlo važan doprinos. Da li su to najnovije tehnologije ili tradicionalnija područja, na primjer e, zaštita granica. E, moramo se praktično baviti sa dronovima, na primjer. E, problemi sigurnosti koji se javljaju zbog dronova. Trebamo i socijetalno istraživanje, društveno istraživanje koje će nam tu pomoći. E, džihadisti, te njihov e, ekstremizam, terorizam, sve to ulazi u ove programe. I e, to je važno za sigurnosnu zajednicu koju traže naši građani. Hvala vam lijepa, gospodine povjereniče. Bilo je jako važno da o tome razgovaramo. E, Ovo, ovaj odnos između raznih fondova. Mislim mm, da je dobro da smo načeli tu temu. Gospodin Eler želi nešto reći. Imamo još pet minuta. povijest malo. Ovo što ste rekli je plauzibilno ali razlog zbog kojeg primjenjujemo i provodimo e, nabava treba poticati e, nabavu inovativnih e, solucija od strane javnih tijela. Radi se o korentnosti E, to je mnogo lakše e, pod u okviru svjetske trgovinske organizacije da se nabava vrši od strane Europske unije ako se radi o programu istraživanja. E, zato je to povezano sa zakonima o konkurentnosti. To je lakše provoditi posvećenim programima istraživanja. Plauzibilno je to u substanci, ali mi ne želimo e, zadirati u druga područja. To postoji vrlo tehnički razlog zbog kojeg smo to napravili. Još jedna stvar želim osigurati da vi i vaša uprava to um, prati. E, komisija će biti arbitar između vijeća i parlamenta. Mi to potičemo. Mi smo definirali interoperabilnosti između civilnih i vojnih e, kapaciteta na raznim područjima. Tehnološki razvoj e, e, u tehnologiji dvojne namjene. Možete si zamisliti kako je to bilo složeno da dođe do sporazuma ovdje u parlamentu. Ali s obzirom na prirodu e, prijetnji e, e, u kiber napadu je teško razlikovati je li to civilni napad, vojni napad. Vidimo da što rade Rusi, e, kakve e, oni metode koriste. E, oni koriste komercijalne kiber instrumente da vrše terorizam i napade u drugim državama. Kiber napade vrše na europske institucije. Stoga parlament želi podijeliti E, obranu od e, civilnog područja. Mm. Ali je važna i dvojna namjena. Ja to kažem jer će se e, o tom programu razgovarati ministri za istraživanje, a ti ministri tu oklijevaju U svjetlu stvarnosti e, doći do kompromisa u ovim amandmanima je važno. To važno je da se ti amandmani i kompromisi ne izgube. E, jer se program tu se možemo više oslanjati na ministre za obranu i sigurnost nego na ministre za znanost i istraživanje. tu moramo imati više sistemsku podjelu e, područja. Parlament je e, u to utro, <clears throat> utro put za realistične kompromise. Ne, ne, slažem se s time. U redu, hvala, dragi prijatelji. Zahvaljujem još jednom. I sa velikim zadovoljstvom ću se sada rukovati s vama. Hvala vam što ste bili na ovom sastanku i što smo imali raspravu s vama dragi prijatelji. Ne znam jesu li to loše ili dobre vijesti. Sami prosudite. Vaše mišljenje mi je stvarno važno. Sutra nećemo imati sastanak odbora ITRE jer je otkazan. Ne znam jesu li to dobre ili loše vijesti za vas. Dakle, po točkom 19 razno nema javljanja. Sljedeća sjednica 18. veljače popodne, 19. veljača ujutro i popodne u Briselu. Hvala, želim vam sve najbolje.